Meine Damen ich darf die... Dame i gospodo, otvaram naš sastanak. Ima li primjedbi veznih u zemlji red? Nema. Nema primjedbi. Dnevni red je usvojen. Što se tiče jednog priopćenja, to sam htio sutra navesti na sastanku proširnog predsjedništva, ali to mogu već sada spomenuti, radi se o pitanju vidljivosti izvjestitelja za naše izvješće o napretku za zemlje kandidatkinje. Našli smo sada rješenje da ćemo na dnevnom redu jedne plenarne sjednice navesti ime izvjestitelja i isto tako će biti tako da će u budućnosti ta izvješća biti u arhivama, na internetskoj stranici i na drugim stranicama Europskog parlamenta pod tim imenom, tako da se da doda, dostatna važnost izvjestitelju za ta izvješća. Sutra ćete mi reći slažete li se s time, ja mislim da tako idemo barem u pravom smjeru. Prelamo sada na temu sigurnosnih izazova na području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike i izgledi za političku stabilnost. Izvjestitelj je gospodin Pejon izgleda da on ima rješenje za to. Tako da bih ga zamolio da nam predstavi svoje izvješće. Hvala vam gospodine predsjedavatelju kao i drugi među nama koji imaju rješenje. Dragi kolege, istina je da je to jedno od poteškoća vezane za ovo izvješće to je izvješće koje ima vrlo široku temu, pitanje sigurnosti na području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, a kao što znamo, e, politička stabilnost i sigurnost tamo nije u potpunosti zajamčena. Što se tiče izvješća u ovom obliku kako je sada, imali smo dosta ograničene mogućnosti e, pisati ga uzevši u obzir ovu vrlo opsežnu temu i stoga nismo mogli ići zemlja po zemlja, tema po tema, to nije niti cilj ovog izvješća zato što bismo paralelno sa radom gospođe Mogherini i visoke pesmice, htjeli više izraditi strateško gledište, dakle vidjeti koje su srednjoročne i dugoročne perspektive. No, to ipak znači da naravno ovo izvješće u ovakvom obliku s njim bih htio da iskažemo naš interes za jug, to nije uvijek e, vrlo lako i htio bih da imamo dosta amandmana oko kojih bismo zatim pokušali naći što širi konsenzus, zato što je to sastavni dio tih poteškoća koje imamo s ovim u vezi, to je naša vjerodostojnost, a vjerodostojnost vezno uz Europu i uz ovu temu ide isto pomoću toga da svi možemo govoriti istim jezikom. Nije dakle moguće osvrnuti se na svaku krizu i kao što vidite isto situacije se mijenjaju. Vidjeli smo to sa Arabskom ligom koja se nalazi na više mjesta u tekstu. Tu ćemo sam primjer osvrnuti isto vezano na jednu inicijativu egipatskog predsjednika, zatim imamo napredak vezan uz nuklearne razgovore s Iranom, vidjet ćemo kako će to izgledati i zatim isto tako imamo i ove nedavne izbore u Izraelu i izjave Benjamina Netanjahua. I dakle, za sve ove teme kojima se bavimo vidimo da iz tjedna u tjedan do, događaju se promjene koje mogu kad kad promijeniti potpuno situaciju i ovi događaju u Jemenu primjerice mogu u potpunosti promijeniti i naše mišljenje. I stoga bismo trebali istodobno ostati vrlo osjetljivi na taj aspekt vremenskih promjena. Naglasit ću samo nekoliko točaka koje mi se čine važnima i koje nismo htjeli ispustiti iz vida u ovom tekstu. Kao prvo, nadamno imamo taj sigurnosni pristup, to je problem za tu regiju, to je naravno i problem za Europsku uniju. Treba ipak reći da na našim vratima, s druge strane sredozemlja, vrlo blizu nama postoje zemlje koje se nalaze u velikim poteškoćama, prije svega zato što s njima imamo i razmjenu stanovništva, ali isto tako i zato, zato što imamo zajedničke interese i to je i velika poteškoća za samu Europsku uniju. I dakle, u samom interesu Europske unije da pokuša što više stabilizirati tu regiju. Iz tog kuta gledanja možemo reći da bismo htjeli imati jaču prisutnost Europske unije u toj regiji, jaču političku prisutnost, za što je preduvjet, a to smo mogli već jednom osvojenuti prije nekog vremena u Strasburu na raspravi sa gospodom, gospođom Mogherini i čini mi se da su parlamentarni zastupnici po tom pitanju bili dosta ujedinjeni, dakle da moramo biti sposobni e, djelovati tako da svaka država članica ne vodi svoju politiku koji se katka dosta razlikuje od zajedničke politike. Moramo dakle imati jedinstvenu, snažnu zajedničku politiku Europske unije. Neki od točaka su spomenuti u izvješću, dakle da, to znači i da moramo biti vezano uz našu politiku susjedstva, vezano uz naše postupke, ubrzati primjerice postupke pružanja financijske pomoći u razdoblju krize, ali isto tako naše djelovanje, iako bi trebalo ostati vezano uz pitanje ljudskih prava. Ne samo to, već bi se trebalo raditi i o strateškom pristupu, a i sam predsjednik e, Europske komisije Jean Juncker se izjasnio s tim u vezi kada je rekao da Europska unija mora imati alate za vođenje svoje politike susjedstva, uključujući i vojne i obrambene alate. Zatim isto tako ujedinjenija politika, reaktivnija politika Europske unije, kad kad i više strateški nastrojena, trebala bi biti i autonomnija. Mi imamo saveznike, svakako, ali evo vidimo sada u Jemenu da imamo Sjedinjene države, Ujedine narode i druge, to su svakako naši saveznici, čak i više od toga, ali da moramo imati naš vlastiti okvir za djelovanje i naše vlastite ciljeve. To je vrlo važno za našu vjerodostojnost, naravno, a s tim u vezi mislim da svi to znamo i to smo čuli već više po našem odboru. Ne bismo smjeli biti posebno zadovoljni nekim razvojem protiv nekoliko godina gdje smo sada vidjeli da smo u potpunosti isključeni iz e, odgovornosti donošnja odluka. Još jedno pitanje gdje moramo dalje napredovati je vezano uz naše sugovornike, prije svega kada se radi dugoročnog srednjoročnog rješenja, da naši arapski partneri postanu prisutni u našim raspravama, da budemo ujedinjeni s njima, mi znamo gospodarske poteškoće Magreba, znamo i naše gospodarske poteškoće, e, znamo naše odnose sa zemljama Pesarskog zaljeva, ali da dakle imamo ipak što više političkih sugovornika i tu se možemo svrnuti na jaču isto tako i ulogu Arabske lige. Ovo izvješće vezano sigurnost, ali ja mislim da čak i ako je sigurnost stalište vrlo važno i to sam i spomenuo u ovom dijelu vezano za obranu, smo imali isto tako i jedno izvješće vezano za strateške i pristup i mislim da moramo naravno uzeti u obzir da za većinu pitanja da su nam potrebni gospodarski, socijalni i kulturni odgovori. Stoga nema samo jedno oružje za to, iako bismo i naše posvećovate trebali jačati, ali bismo trebali zapravo iskoristiti sve mjere koje nam su na mogućnošću kako bismo imali što jaču, jače instrumente. A izgledamo ćemo sutra ujutro imati seminar vezan uz novu politiku europskog susjedstva i to je nešto što bismo isto trebali iskoristiti. Evo, ovo su glavne točke. A sada bih htio vaš, vašu pažnju na jednu stvar. Mislim da to nećemo moći izbjeći. Rekao sam da mm, što se tiče naše dostojnosti, što se tiče našeg naše jedinstva, da ću pokušati na, svakako surađivati sa svima vama, ali to isto tako naravno podrazumijeva da postoje druga izvješća za druga pitanja, druge prilike da ne postavljamo odgovore za svaku od tih kriza. Ovdje se radi o strateškom pristupu i nije potrebno imati e, ovdje izraženo stajalište o svakoj krizi Irak, Sirija, Libija i tako dalje. Ipak mislim da ne bismo trebali zanemariti nekoliko ključnih pitanja. Prije svega, Europski parlament ima jednu doktrinu vezano za ovu temu, vidjet ćemo hoće li tu doći do promjena, ali naravno mi imamo doktrinu vezanu uz pitanje inkluzije, pitanje dijaloga, kako što se tiče Sirije, tako što se tiče Libije. Imamo nekoliko partnera. U Libiji se naravno, u Siriji se naravno postavlja pitanje Bašar al a zatim imamo isto tako i rasprave o nuklearnom programu Irana i tu vidimo da se naše stajališta malo razlikuju među klubima zastupnika. Evo, drago će mi biti čuti mišljenje izvestelja u sjeni koje ovom prilikom pozdravljam i da čujem vaše reakcije na ovo izvješće. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Nacrt izvješća koje je izradio gospodin Pejon sadrži mnoštvo razmišljanja za one koji pokušavaju iz dana u dan raditi na ovim temama i stoga sam ja siguran da kad ono bude objavljeno da će odmah e, postati e, doku, vrlo važnim dokumentom za političara ali i za zaposlenike u institucijama unije, da će potaknuti na raspravu i razmišljanja i sada bih htio spomenuti četiri samo elementa, naravno neću sada ući u razna u mišljenju. E, gospodin Pejon je rekao da je ovo područje podložno promjenama i to je točno, to će biti još i neko vrijeme tako. Područje Bliskog istoka i Sjeverne Afrike je područje koje je sada prije zadnjih četiri godine u dobi tranzicije da imamo nekoliko zemalja koji su trenutno u razvoju demokracije, to je nešto što mm, traje godinama, desetljećima, pa čak i stoljećima. Iz toga možemo reći da ćemo imati dosta nestabilan krajolik koji će se mijenjati i to tijekom dugog razdoblja. To moramo uključiti u način na koji gledamo na tu regiju i to mora biti sastavni dio rješenja koje će Europska izraditi za poteškoće kojima su podložne te zemlje. Druga primjedba, sigurnosni izazovi neće se moći riješiti samo e, intervencijama snaga sigurnosti i mjerama protiv e, terorizma. To je isto tako gospodin Pejon spomenuo, mislim da to valja naglasiti zato što je to nešto što kad kad pomalo zaboravimo. Kada smo suočeni s krizom, onda se češće usredotočujemo na simptome, na samu krizu, nego na uzroke te krize i stoga mislim da u našem pokušaju da izradimo rješenje izazovima koje su trenutno prisutne u ovoj regiji, bi se trebali usredotočiti na korijene, na uzroke koji su doveli do poteškoća u tim zemljama, a ti korijeni to su sociogospodarske okolnosti, manjak ili e, potpuno odsudstvo civilnih sloboda i način na koje su te vlade do sada obično tim državama gdje nisu na dostojanstven način uključivali svoje odluke stanovništva. To su, mislim, uzroci koji su prije četiri godina nagnali stanovništva tih zemalja da pokrenu ovaj proces koji je danas svojevrsna kataklizma. Isto tako, još jedna primjedba, Europska unija bi doista mogla biti prisutnija u toj regiji, povijesno, geografski, gospodarski gledano, kulturno gledano imamo mnoštvo razloga zbog kojih bismo trebali biti vidljiviji nego do sad. To je i ono što zadnjih pet mjeseci zastupa visoka predstavnica i imamo dosta razloga da razmišljamo o tome da je to upravo put u kojem smo krenuli, da ćemo u dogodno vrijeme imati nekoliko um, prijedloga vezano uz Libiju, koje će zatim visoka predstavnica pokušati tako pretvoriti u um, stvarnost. To su neki ciljevi koje je izazvao prije nekoliko mjeseci. Dakle, da želi da Europska unija ima jaču ulogu u rješavanju kriza koje imamo u toj regiji. I zadnja primjedba. I gospodin Pejon se na to referirao da kada smo odlučni u tome da spriječimo te krize, da moramo biti i inkluzivni, dakle da moramo kontaktirati sve one koji su na jedan ili na drugi način uključeni u tu krizu. Znamo da to do sad još nije bilo tako. E, kada se radi o forumima koji su osvojeni, e, koji su ustanovljeni da se riješe te krize, evo kriza u Siriji, kriza u Jemenu, kriza u Libiji, svi ti forumi su bili na neki način ograničeni vezano za ono tko sudjeluje u tome i tamo smo imali samo aktere na neki način, glavne aktere. Ako želimo sada dati ovoj politici sve, sav svoj potencijal, onda mislim da ne bi smjeli ograničavati samo e, dionike na čisto političke partnere. To je ono što u ovom trenutku imam za reći o ovom izvješću. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu. Naravno da je tema vrlo složena, ta su pitanja vrlo složena, ne možemo riješiti sve probleme samo s ovim izvješćem, ali barem možemo pokreti što više tema moguće i možemo odaslati jasnu poruku veznu s to kako mislimo pristupiti tim pitanjima, kako mislimo riješiti ta pitanja veznih uz e, sukobe u ove dvije regije. Rekli ste da moramo riješiti e, pitanje e, intervencija veznih uz poticanje sigurnosti i mislim da imate pravo, mislim da bismo trebali naglasiti da bi naša uloga trebala biti jača, politički gledano jača ali istodobno mislim da moramo naglasiti činjenicu da da je Europska unija već poduzela nekoliko koraka u tim regijama. Tu govorim o naporima koje je Europska unija već e, poduzela od strane službe za vanjsko djelovanje i misija u toj regiji preko Europskog koordinatora za borbu protiv terorizma, preko izjava koje smo čuli od potpredsjednice Europske komisije gospođe Mogherini, Europski parlament e, je usvojio nekoliko rezolucija, dakle nekoliko koliko smo već poduzeli i mislim da ako želimo biti prisutni, ako želimo jasno reći da smo mi tamo prisutni, da smo posvećeni tome, da bismo trebali naglasiti da je Europska unija posvećena, da je već nešto poduzela, naravno ne dosta toga, ali da smo ipak na tom putu, na tom pravom putu. Govorili ste o potrebi da se revidira europska politika susjedstva, mislim da je to točno. I mislim da ćemo pomoću televizije revizije moći unijeti nekoliko novih elemenata koji će biti važni za tu regiju, za rješavanje nekih problema koji su vezani i uz gospodarske i socijalne probleme s kojima su te države suočene, ali nažalost, kao što ste i rekli, se trenutno nalazimo u tom položaju da ne možemo riješiti više od samih posljedica tih e, kriza, a trebali bismo rješavati i uzroke i razloge koji su doveli do tih sukoba i stoga bismo zapravo trebali kako vojno, tako i politički, tako i e, e, socijalno-gospodarski gledati na te probleme. Moramo naravno imati na umu da imamo socijalne i gospodarske probleme, ali ipak da se tu govori o terorističkim grupacijama, da se ne govori samo o civilnom stanovništvu, o ljudima koji nisu zadovoljni sa socijalno-gospodarskim okolnostima, govorimo o terorističkim organizacijama, ne samo o Daeshu, nego i na primjer o al fronti. I zbog toga nam je potreban sveobuhvatan pristup u stavku broj 1 ste spomenuli da je važno postići koaliciju kada se radi o borbi protiv terorizma u Iraku, ali ja bih tu dodala i Siriju, zato što bismo tu trebali spomenuti Siriju, to je nešto što ću ja dodati, da. I mislim da bismo trebali biti pažljivi kada kažemo da želimo shvatiti pažnju na to da arapski svijet financira ISIS. To je malo opasna izjava da dakle kažemo da arapski svijet financira ISIS jer se ne radi o cijelom arapskom svijetu. Mogli bismo malo promijeniti formulaciju. Općenito rečeno, ipak mogu čestitati. Evo, hvala everyone so that Da, molim vas da budete kratki kako bismo mogli završiti s tom raspravom prije nego što dođe k nama generalni glavni tajnik e, NATO saveza sljedećeg unika gospođa Falkman. Hvala vam, zahvaljujem na ovom vrlo sobuhvatnom e, izvješću o situaciji u regiji Bliskog istoka Sjeverne Afrike i mogućnosti političke stabilnosti. Gledajući razvoj događaja u regiji, ovo izvješće je nešto čemu moramo raspravljati kao izvjestiteljica u Sijeni za ALDE. Imamo određene opaske koje bih volila da se spomenu izvješću ukoliko je to moguće. Prije svega mislim da je cijeloj regiji potrebno malo više pažnje izvana, čak i sa Rusijom na istoku, ne možemo e, zanemariti ostale susjede. Nadalje, jedna zemlja koja je uspješno prošla arapsko proljeće je Tunis. Bombardiranja u prošlom tjednu mogla bi katastrofalno učinak imati na političku stabilnost, ali isto tako na turističku situaciju. Dakle, ovo bi mjesto moglo biti sljedeće žarište e, događaja i nekih napada islamističkih skupina koja su već preuzela odgovornost za napad. Preko 2000 ljudi je ubijeno, uključujući mnoge europljene, i uz pozitivnu pažnju od strane Europske unije, podršku političkoj stabilnosti, ta zemlja i njezin i u svijetu mogu biti spašeni. Nadalje, možemo predložiti Europskoj komisiji da održi EU-Tunis summit mm, kao nastavak na one koje, do kojeg je došlo nakon revolucije, a Europska unija je već bila potpisala sporazum o financijskoj pomoći. Tako Europska komisija može raspraviti mogućnost dalje suradnje sa Tunisom u borbi protiv terorizma, osnaženju demokracije Tunisa i pružanju pomoći gospodarskom i socijalnom razvoju. E, vrlo je važno pomoći Tunisu i gospodarske govoreće kako bi se mogli suočiti sa negativnim posljedicama do kojih će doći na turistički sektor i BDP Tunisa. Zahvaljujem svima na pažnji. Govornik nema mikrofon. Hvala vam predsjedniče, gospodine Pijon. Vrlo sam pomno proučio vaše izvješće i kada govorimo o inkluzivnom dijalogu i partnerstvu, potreban nam je e, isti okvir kroz koji ćemo tumačiti događaj u regiji. Ono što se meni učinilo važnim je da li bismo trebali e, zauzeti jedinstven stav prema cijeloj regiji, što se čini da je jedan od elemenata u vašem izvješću. Dakle, na zapadu smo postali toliko svjetovno orijentirani da se čini da mislimo da možemo svoj način razmišljanja prenijeti u jednoj potpuno drugačijoj regiji. A ukoliko to učinimo, tada zapravo potcijenjujemo e, stvarne okolnosti parametra situacije. Dakle, ja ću predložiti određene amandmane e, koji će ići u tom smjeru. Ako pogledamo zbiljnost situacije u regiji, broj sukoba, e, onda je situacija doista dramatična. Vi govorite o sukobu, no onda zapravo imamo građanske ratove. Granica između Iraka i Sirija praktički je izbrisana. Također, čini se da kroz vaše izvješće pokušavate na neki način neutralizirati situaciju a kada govorimo o nestabilnosti, dobro ste istaknuli da postoji velika prijetnja Jordanu i moramo Jordanu i Libanonu pružiti snažnu podršku. To ste lijepo istaknuli. Zatim se postavlja pitanje što je sa Izraelom i zbog čega oni postaju predmet neprekidne kritike. Također ste spomenuli rješenje dvije država i spomenuli ste izbore i ako slušamo što nam govori Mahmoud Abbas, zapravo mogućnost je također velika za vojni sukob i daleko smo još zapravo od ovog rješenja. Kritike dolaze sa sviju strana, ali moramo vidjeti koji su zapravo oni najvažniji faktori unutar same regije i priznati i taj religijski faktor, želimo li to ili ne, je, je to zapravo važan način kroz koji se njihovo društvo strukturira i to je jednostavno kodirano u način razmišljanja stanovništva. Ako zauzmemo zapadnjački, sekularni e, pristup, protumačit ćemo pokrišno signale koje odande dolaze kao što smo učinili tijekom arapskog proljeća. Nema mikrofona. Zahvaljujem se na ovom izvješću. Očito je e, ovo pitanje vrlo važno i moramo mnogo pažnje tome pokloniti. Ja bih rekao tri komentara. Prvi i se tiče pete točke gdje se govori o udvostručivanju naših napora što se tiče borbe protiv financiranja međunarodnog terorizma i to se, tu se u potpunosti slažem, ali isto je važno paziti koji riječnik koristimo, na koji način fraziramo e, stvari. Riječ vakuf nisam siguran da li je odgovarajuća riječ za upotrebiti jer mislim da mnoge arapske dobrotvorne organizacije i zemlje možda ne bi bile e, sretne time što koristimo riječ e, vakuf, no slažem se sa namjerom stavka, a je da se moramo pobrinuti da ISIS daješ, dakle da se pobrinemo da ne mogu iskoristiti financijske financijska sredstva. Što se tiče Palestine i Izraela, mislim da nakon izbora, kada pogledamo e, situaciju i e, riječnik koji se koristi, mislim da moramo naglasiti potrebu naš nastavljanja mirovnih pregovora, jer je e, nužno da se na ovome nastavi raditi. U pod 13 moram reći da sam nedavno posjetio Irak i sastao se sa nizom različitih grupacija, jedna je stvar potpuno jasna. Dakle, ukoliko ne želimo da dođe do daljne destabilizacije, moramo se pozabaviti sa načinom na koji se odnosi prema sunitima, zatim imamo pitanje Kurdistana, oni su također bili zabrinuti sa time na koji način se vlada odnosi prema Kurdistanu, a e, dvije manjinske skupine s kojima smo se susreli nisu bile sretne sa upravljanjem iračke vlade. Dakle, nije bi trebalo dati na znanje da se moraju angažirati e, u dijalogu sa svim slovima društva ukoliko želimo da dođe do stabilnosti u Iraku. Hvala. Zahvaljujem. Da, prije svega ja čestitam gospodinu Pejonu, ovo je vrlo lijep pregled svih najvećih izazova, no ja bih e, tri doprinosa dao. Što se tiče stavka 10, možemo li biti sigurni da države poput Katara, čak i Turska, su u potpunosti posvećene e, eliminaciji terorističke grupacije poput iz ISIS-a. Dakle, u zemljama poput e, Iraka, znamo da je terorizam podržavan u prošlosti, ali vidimo da oni e, predvode borbu protiv e, ISIS-a i zapravo se stvara jedna vrlo složena slika, a nije spomenut sukob sunita i šita do kojeg je došlo u Jemenu, što je ponovno još jedna složena stvar, a nije potpuno jasno koji su tu interesi Europske unije u smislu koju bismo stranu trebali podržavati. Saudici su dobili američku podršku i Iranci e, isto tako, ali Jemen je jedna destabilizirana država i veliki izazov za budućnost i nisam siguran da je to spomenuto igdje u izvješću. U 14. stavku Libija je doista veliki izazov nakon intervencije NATO, sada je vrlo e, neuspjela situacija u državi i ukoliko ne dođe, ne uspiju mirovni pregovori, što će biti sljedeće, dakle, da li intervencija NATO-a ili e, misija e, europske strane. Dakle, moramo o tome razmisliti jer je Libija vrlo blizu našim granicama. Stavak 24. sjajna je zamisao olakšati e, sveobuhvatni trgovinski sporazum sa vijećem za suradnju zaljevu, iako ne znam kakve, kakve rješenja imate koji predlazi postoje za dovršavanje pregovora o slobodnim trgovinskim vezama. I kao što je moj kolega socijalista rekao, ne spominje se sjajna uloga koju je odigrala kurdska regionalna vlada u sjevernom Iraku kao jedan doista e, pokazni e, primjer e, sekularizacije i borbe protiv isis Dakle, morali bismo podržati kurde ročito, oni su naši glavni saveznici u ovoj regiji. Hvala vam, zahvaljujem i izvjestitelju koji je vrlo dobro pobrojao goleme izazove koje su pred nama. Dok mi je jasno kako pokušava malo sad maknuti od prevelike konkretnosti, pokušava ne biti toliko specifičan. Mislim da moramo biti e, jasni, dakle slažem se sa kolegom Osfelderom, da moramo snažnije e, sročiti neke stvari. Mislim da se moramo pobrinuti a Europski parlament je na to pozivao brojnim rezolucijama, da Europska unija bude učinkovitija i vjerodostojnija. Dakle, mislim da moramo eh, istaknuti na koje načine to možemo napraviti i kad da smo možda bili pre vidni, ali i podijeljeni. Jer to je doista potkopalo snagu, moguću snagu Europske unije, a nedavno smo upravo to vidjeli u različitim pristupima E, napadima, saudijskim napadima u Jemenu. I toga mislim da moramo biti svjesni. Dakle, dugoročno predložila bih da uložimo više u našu zajedničku sigurnosnu vanjsku politiku i doista uložiti taj politički kapital, raditi na boljoj izgradnji obrane kako bi naše riječi postale snažnije, smislenije. Obrana je posljednje utočište, ali ako nemate takve kapaciteta, vaše će riječi doista šuplje odzvanjati, a bojim se da je to faza jedne sve bliže. Važno je spomenuti i krizu ljudskih prava koja je doista bez, ispričavam se, humanitarnu krizu koja je bez presedana i za koju je potrebno više investicija e, u Europi i isto tako postoje međusobne veze između svih ovih problema koji najviše utječu na mladu generaciju koja dolazi u opasnost da postane izgubljena generacija. Uzeš u obzir deviziju politike susjedskih odnosa, mislim da kada se bavimo običanjem više za više, da pokušamo uključiti kondicionalni te, što se tiče međusobne suradnje, to bih ukazala na rezoluciju koju smo usvojili tijekom prošlog Strasbura o ovaj memorandumu razumijevanja između Europske unije i e, zemalja e, Lige država koja naglašava koliko je važno ne dopustiti da borba protiv terorizma postane jedan ganko ček da se krše temeljna prava i slobode ljudi. I tu se dakle ponovno vraćamo na našu učinkovitost, vjerodostojnost ne samo kratkoročno, već i dugoročno gledano. To će dakle biti objektiv kroz koji ću ja gledati e, nacrt izvješća koji mislim svejedno da ocrtava vrlo lijepu sliku stvari. Hvala. E, hvala e, izvjestitelju e, na izvješću. htjela bih samo izreći neke napomene. E, ovdje se zapravo radi o e, kritici e, uloge Europske unije u prošlosti. Bilo da se radi o financiranju, bilo kontrole novca upućene različitim osobama koje su stigle u te zemlje. Htjela bih izreći određeni jedan primjer. Mi smo tražili od gospodina Brenera da nam kaže što se dogodilo s novcem koji je Europska unija dala i što se s tim dalje dogodilo. Osim toga, spominjanje e, palestinskog problema pritom ne govori o utjecaju e, Izraela na palestinski narod. Ne samo da ne poštuje odluke Europske unije i drugih e, međunarodnih organizacija, već isto tako bez prestanka krši prava palestinskog naroda. Također bih htjela e, dodati sve što se događa vezano uz projektile. Kao što znamo, ima jako e, puno kretanja muslimanskog e, stanovništva u tom području, a da istovremeno se to ne povezuje s palestinskim pitanjem. Ova revizija neće imati nikakav učinak osim ako ne promijenimo politiku e, Europske unije prema autoritarnom e, režimu koji stalno krši ljudska prava. Hvala. We have to fast Zastupnica Lochbieler na jednu minutu. Smith Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ellen Smith je izvjestitelj u ime kluba zastupnika zelenih teme zamolila da vam prenesem njeno mišljenje, dakle ona zahvaljuje za ovo izvješće, no misle da bismo trebali imati dovoljno vremena kako bismo se o njemu prosavjetovali. Isto tako, e, on smatra da je dobra ova podjela u tri dijela, dakle sigurnost, e, gospodarski razvoj. Smatra velikim e, izazovom to što ta tri tematska područja koje su vrlo usko povezana, da ih se tu predstavlja i tako da se zapravo moraju riješiti prije svega oni, oni središnji problemi, na primjer e, borba protiv korupcije, borba protiv nekažnjivosti i e, nedostatak e, prehrambene sigurnosti. Isto tako ću ja nadodati to da sam vaš izvješće pričitala na njemačkom, a da nisam tamo vidjela niti jednu referencu na zaštitu ili očuvanje ljudskih prava i zbog toga ćete dobiti amandmane od našeg kluba zastupnika u tom smjeru. Hvala. Thank you, Mr. Chairman. Um, it's... Hvala vam. Dakle, u sekularnim zemljama Bliskog istopa, istoka postoji strah od napada i šteta koja se nanosi turizmu jer oni uvelike ovisa prihodima iz turizma. Dakle, moramo se pobrinuti da povijesne lokacije, muzeji i e, hoteli i dalje budu sigurni, nećete se e, iznajeti ako ja kažem da smatram da bi to trebalo učiniti na bilateralnoj osnovi, a ne pod pokraviteljstvom Europske unije, jer razočarao sam komentarima gospodina Pijona o vjerodostojnosti Europske unije koja je dovedena u pitanje. E, to svakako nije ključno pitanje ovdje. Kako Europska unija može imati e, kredibilitet kada dopušta palestincima da u području C koji Izraelci smatraju pod izraelskom kontrolom, dakle, ondje gradi. Prošli tjedan domaćio sam delegaciju iz Jemena, što se nekako pozdravilo sa tragičnim razvojem događaja ondje i začuđen sam što se ne spominju pešmerge, Charles je to spomenuo, dakle pešmerge su dali eh, sve od sebe i sve političke grupacije smatrali bi trebalo pružiti podršku e, manjinama, a mi to nismo smatrali nužnim uopće spomenuti. To mi je doista nevjerojatno. Hvala. Imam tri primjedbe. Kad je riječ o dijagnozi problema, mislim da bi bilo korisno podsjetiti na odgovornost Zapada e, zbog destabilizacije u Iraku u Libiji i u Siriji. Mislim da također treba reći da islamska država e, nije nastala spontano, niti je to pošast koja je to tako se pojavila. To je rezultat e, američkog djelovanja i tako da, djelovanja i tako dalje. Drugo, htio bih nešto reći o demokraciji. Naravno, e, treba govoriti o demokraciji govorimo o bombardiranju, ali istovremeno i o e, demokraciji. E, ne govorimo o tome što se događa u Saudijskoj e, Arabiji, a govorimo o demokraciji i također zaboravljamo spomenuti Izrael jedinu demokratsku zemlju. Mislim da se treba više govoriti o međuvjerskom dijalogu Thank you, Mr. President. I just want to address... Hvala vam. ne bih samo spomenuo eh, Iran. Dakle, dok mi ovdje sjedimo u Lozanu, se, Lozani se odlučuje budućnost Bliskog istoka u smislu što će se ondje oblikovati regija vjerojatno za nadolazećih nekoliko generacija. Ukoliko čak i dođe do sporazuma, dakle, kroz između dva glavna neprijatelja SAD-a i Irana. Ukoliko dođe do sporazuma, vidjet ćemo jedan potpuno drugačiji Iran, kako interno sa jednim e, živim, mladim, obrazovanim i prozapadnim društvom, a s vanjske strane jedan, vidjet ćemo, jedna samovjerenija iranska vlada koje će e, doprinijeti svojim e, važnim e, glasom ili možda više od toga ovim najnestabilnijim regijama svijeta. U slučaju da se dvije strane ne govore, Iran će biti izoliran, neće biti toliko lako ponovno ih vratiti za pregovarački stol u bliže budućnosti. Nadam se iskreno da će doista doći do jednog pozitivnog ishoda. Iran kao povijesna zemlja i povijesna za Bliski istok zaslužuje da bude uključen u međunarodnu zajednicu i nadamo se da će postati partner, a ne neprijatelj u rješavanju mnogih sukova ove regije. Gospodin Pion, 30 sekundi. Hvala gospodine predsjedavajući. E, prije svega mogu vam zahvaliti. Imat ćemo poslije priliku dalje raditi. Kad je riječ e, o amandmanima, rok je sredinom e, travnja. Treba reći da su vaše primjedbe zanimljive. Puno toga je već rečeno u, u raspravi, ali imali smo ograničeni prostor za to. Dakle, neke stvari možemo riješiti putem amandmana, ali moramo imati jedinstveni stav. E, a ja se slažem sa svim, uključujući o stavu o Tunisu. Hvala svima. Ja bih predložio da ukoliko dođe do bilo kakvih razvoja u događaju, sutra bismo trebali odvojiti određeno vrijeme za raspraviti pitanje Irana, ukoliko se s time slažete. colleagues. Dragi kolege, izrazio bih dobrodošlicu gospodinu Stoltenbergu, glavnom tajniku NATO-a. Mislim da je ovo vrlo dobar trenutak e, da nam se pridruži u raspravi i drago mi što ćemo ponovno imati priliku razgovarati jer smatram da je bliži odnos između ove dvije zajednice koje postoje u našem gradu je nešto što je važno, kolektivna obrana nešto je podano na našem dnevnom redu, a mnogi to ne bi očekivali prije nekoliko mjeseci. Dakle, imamo događaje u Ukrajini i pokazuju da ne možemo zdravo za gotovo uzimati e, našu sigurnost, te da je važno da europljani se drže i pokažu solidarnost sa onima na koje najviše utječu ove prijetnje na našim granicama. Neto je već donio niz odličnih koraka na samitu Velsu 2014. usmjerenih u e, uvjeravanje naših saveznika u e, snagu istočnog boka NATO-a i osnažavanje mogućnosti reakcije što se tiče prijetnje na istoku i na zapadu. Vjerujem da će nas on obavijestiti o razvoju događaja što se tiče provedbe ovih odluka i dati nam neke daljnje ideje o tome kako će se provesti sporazum iz Minska. Što se tiče poboljšavanja kolektivne obrane u okviru NATO-a, to je nešto što je nužno i parlament također smatra da Europska unija mora osnažiti i produbiti zajedničku sigurnost obrambenu politiku kako bi mogla pružati sigurnost kako Europi, tako i šire. I snažno vjerujem da je zajednička sigurnosna obrambena politika Europske unije nije protiv NATO, već je to nešto što je nužno kako bi NATO mogao biti snažan, jer samo razminom i bližom suradnjom moguće će biti da Europljani odigraju svoju ulogu u ovim događajima. Države članice Europske unije troše eh, tri puta više novca na obranu nego Rusija, imaju dva put više vojnika nego SAD, ali svejedno rezultati su katastrofalni i s tog razloga mislim da razvoj ZSOP-a nije nešto što je protiv NATO-a, već ga osnažuje jer osnažuje taj europski stup i pruža veće mogućnosti uspjeha u našem zajedničkom zadatku, a to je kolektivna obrana. Zahvaljujem još jedan puta što ste nam se pridružili i izvolite imate riječ. Hvala vam predsjedniče, hvala vam također što ste me pozvali na vaš sastanak i što ste mi dali mogućnost da se obratim ova dva odbora ja sam i osobno bio parlamentarac kroz 24 godine i uvelike cijenim ključnu ulogu koju imaju parlamenti, osobito Europski parlament, u našim demokracijama. Zbog toga se uvelike radujem suradnji s vama Držat ću kratko uvodno izlaganje, a nakon toga ćemo staviti vrijeme za komentare, pitanja. Neću naravno obuhvatiti sva postojeća pitanja svojim uvodnim napomenama, ali istaknut ću neke od glavnih izazova s kojima smo suočeni, a nakon toga možemo ostatak propustiti za vrijeme za raspravu. Za početak e, rekao bih vam da ja snažno zagovaram bližu suradnju između Europske unije i NATO-a. Vjerujem da više možemo postići ukoliko snažnije surađujemo i mi smo svakako dvije organizacije koje dijele zajedničke vrijednosti. Vjerujemo u otvorena, slobodna demokratska društva i isto tako dijelimo isto sigurnosno okruženje, dakle suočeni smo s istim izazovima i istim prijetnjama. 22 države članice Europske unije također su članice NATO-a i više od 90% stanovništva Europske unije živi u tim zemljama koje su članice NATO saveza. Dakle, mi jesmo dvije različite organizacije sa različitim zadaćama i odgovornostima, ali e, imamo mnogo toga zajedničkog i zbog toga mi surađujemo, a trebali bismo se pozabaviti i time kako još više razviti našu suradnju. Uvijek je bilo važno da postoji suradnja između Europske unije i NATO, ali mislim da je to od osobite važnosti danas živimo u vremenu kada dolazi do temeljitih promjena u našem sigurnosnom okruženju. Dolazi do novih prijetnji, dolazi tako i do novih izazova. Oni dolaze sa istoka, što je posljedica ponašanja Rusije, dakle jedne asertivnije Rusije koja je odgovorna za neke agresivne postupke u Ukrajini, koristeći dakle vojnu silu kako bi promijenile granice i pripojile dio druge zemlje. No isto tako vidimo i prijetnje i izazove koje dolaze s juga. Bliskom istoku, na Sjevernoj Africi dolazi do preokreta, barbarskog nasilja, aktivnosti isila i to je nešto što je blizu našim granicama. A isto tako postoje veze između prevrata i nasilja na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi i terorističkih napada do kojih dolazi na našim vlastitim ulicama u Europi. Teroristički napadi u Parizu i u Kopenhagenu bili su nadahnuti ideologijom mržnje, ideologijom nasilja koju promiču ISIL i druge terorističke organizacije. Dakle, svi zajedno suočeni smo s jednim novim okruženjem u sigurnosnom smislu, okruženjem koje predstavlja nove izazove kako za Europsku uniju, tako i za NATO. Iz tog razloga istaknuo bih da ono što mi činimo i što ne činimo bit će od velike važnosti za godine koje dolaze. Živimo u ključna vremena, živimo u vrijeme koje će biti od velike važnosti za nadolazeće generacije u smislu toga kako ćemo se mi suočiti sa izazovima koje dolaze sa istoka i sa juga. Za početak podsjetio bih sve na činjenicu da se NATO 40 godina e, bavi e, kolektivnom obranom, mjerama odvraćanja u Europi i to smo pružili svim našim saveznicama, a to smo činili bez da smo spalili i jedan jedini hitac. I to je od našeg početka 48. godine sve do kraja hladnog rata do pada Berlinskog zida 89. godine. Nakon kraja hladnog rata naše glavno središte je postalo upravljanje krizama i to krizama koje bi mogle predstavljati prijetnju južnim zemljama Europe, isto tako SAD-u, a to smo učinili provodeći operacije na Balkanu, Bosni i Hercegovini, Kosovu, zatim u Afganistanu, e, zatim boreći se protiv piratstva oko roga Afrike i isto tako aktivnostima u Libiji. Novi izazov koji je pred nama jest da moramo nastaviti upravljati krizama van našeg područja a istodobno moramo e, osnažiti pažnju na kolektivnu obranu u Europi. I ovo je po prvi puta u povijesti našeg saveza da se moramo baviti i kolektivnom obranom u Europi i upravljanjem krizama na vanjskim područjima. A to je nešto što će zahtijevati mnogo od sviju. I ja ću istaknuti tri područja gdje vidim da postoji velik potencijal za osnaženu suradnju između nato i Europske unije. U ta tri područja možemo zajednički surađivati kako bismo se suočili i uspješno nosili sa novim sigurnosnim okruženjem oko nas. Prvo područje je izgradnja održivosti i izgradnja otpornosti i to zajednički. Pod time mislim da moramo surađivati zajednički na osnaživanju naše obrane, e, suočavanju s novim prijetnjama, primjerice hibridnim ratovanjem. Vidjeli smo da to velike koristi Rusija u Ukrajini i to se radi o kombinaciji vojnih i nevojnih sredstava da li otvorenih, javnih ili tajnih akcija, zatim e, kibernetičkim informatičkim napadima i obmanama. To znači da moramo biti u mogućnosti suočiti sa svojim ovim višestrukim izazovima na višestruke načine. NATO ima jedinstvene sposobnosti Europska unija pak ima neke druge i mi moramo surađivati. Nešto bih vam više rekao o tome što NATO radi. Mi povećavamo razinu spremnosti naših snaga, udvostručujemo snagu NATO snaga sa 13 na 30 tisuća i kao dio osnažene reakcije NATO-a e, uspostavljamo e, jednu zajedničku e, grupaciju koja će moći reagirati unutar svega 48 sati. Uz to također uspostavljamo komandne i kontrolne jedinice u tri baltičke zemlje i u Poljskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj. Već smo povećali dakle, našu vojnu prisutnost na istoku Saveza s većim brojem e, zrakoplova u zraku, većim brojem brodova na moru i više snaga na terenu koje, provodi, koje svi provode vježbu i povećavaju našu vojnu sigurnost, vojnu, vojno prisutstvo na istoku Saveza. To je sve reakcija na ono što se dogodilo u Ukrajini. E, sve je e, proporcionalno u obrambene svrhe i potpuno u skladu sa svim našim međunarodnim obavezama. No mi smatramo da je to od vrlo velike važnosti jer NATO je bio i u budućnosti bi također morao biti u mogućnosti upotrebiti mjere odvraćanja i obrane protiv bilo koje prijetnje i to je upravo ono zbog čega ulažemo u kolektivnu obranu najznatnije povećanje e, je prije ovoga bilo nakon završetka hladnog rata. Još jedno područje gdje vidim potencijal za suradnju s Europskom unijom je izgradnja otpornosti zajedno sa našim susjedima, a to se odnosi i na naše susjede istočno od Europske unije i NATO saveza, ali isto tako i na jug. Zemlje poput Ukrajine, Moldove, Gruzije su partneri NATO, one su zemlje koje surađuju i sa Europskom unijom i sve su odlučile ići u smjeru Europe dijeleći naše vrijednosti, a mi bismo trebali usko surađivati i s njima. Sve te zemlje pod pritiskom su Rusije, mi bismo im trebali pružiti podršku i osnažiti njihovu mogućnost da izdrži i odupre se zastraživanju koje dolazi s ruske strane. Isto tako ovdje postoji uloga za Europsku uniju, a postoji zadaci za NATO. Ono što mi činimo je da surađujemo s ovim zemljama kako bismo im pomogli modernizirati, reformirati svoj obrambeni sektor – pomažemo pri izgradnji institucija, a to je sve sastavni dio reforme njihovih društava. A s druge strane, Europska unija e, važan posao radi što se tiče reforme kojom se grade političke institucije, e, kojom se radi na dobrom upravljanju i borbi protiv korupcije. Vjerujem da partnerstvo, suradnja s našim susjedima na istoku će također biti važno pitanje na samitu Europske unije o istočnom partnerstvu i do kojeg će doći u Rigi kasnije ove godine. Dakle, suradnje s našim partnerima na istoku i jedno područje gdje zajednički radimo kao Europska unija i imamo zajedničke ciljeve. Slučaj je takav i kad pogledamo jug. NATO surađuje s partnerima na jugu kako bi im pokušao pomoći povećati njihove kapacitete e, za stabilizaciju njihovih vlastih zemalja, borbu protiv terorizma i kako bi doprinjao stabilnije, stabilnije situaciji u regiji. Primjerice surađujemo s Jordanom, stabilnom zemljom, e, svojvrstnim otokom stabilnosti u moru bliskoistočne nestabilnosti i trenutno procjenjujemo jedan zahtjev države vlade Iraka e, i razmatramo kako im možemo pomoći sa reformama, izgradnjom institucija, sa povećanjem njihovog e, obrazovanja u, u smislu obrane e, i to je sve, to sve ide u smjeru borbe, pružne pomoći Iraku za borbu protiv terorizma i za stabilizaciju zemlje. Također smo spremni na suradnju s Libijom u smislu izgradnje obrambenih kapaciteta e, i to čim će to dopuštati sigurnosna situacija. Ovo su zemlje, e, regije sa kojima isto tako surađuje Europska unija. A što više zajednički surađujemo, to ćemo više moći postići. A što su stabilnije ove zemlje i mi ćemo biti sigurniji. Stvar je u tome što mi vjerujemo da možemo stabilnost proširiti eh, bez upotrebljavanja velikog broja naših eh, vojnih kapaciteta, ali to samo kroz suradnju sa našim partnerima koji će tada sami moći stvoriti stabilnost i sigurnost. I treće područje gdje vjerujem da postoji velik potencijal za zajednički rad Europske unije i NATO-a je ulaganja u obranu. zbog toga što nije moguće povećati e, naše vojne sposobnosti, više vježbi i treninga provoditi, pružiti snažniju kolektivnu obranu, a istodobno podržavati naše partnere na istoku i na jugu bez da se više ulaže u obranu. Vjerujem da svi znate da od 90. do danas je došlo do jednog stalnog opadanja rashoda za obranu e, saveznika NATO-a i Europe. 2014. došlo je do povećanja sigurnosnih izazova pred nama. Suočili smo se sa isilom, agresijom Rusije u Ukrajini, tako da je 2014 2014. došlo do povećanja prijetnji, no trošenje na obranu se smanjilo za 3% i zaključno prošle godine, dakle, prijetnje su porasle, a financiranje obrane je palo. I to je situacija koja se ne smije nastaviti. Dakle, ovo se tiče našeg trošenja na obranu, ali isto tako i raspodjele odgovornosti. Posjetio sam nedavno SAD i Kanadu i u SAD-u se uvijek postavljalo pitanje kada će europljani učiniti više. BDP, nacionalni dohodak e, NATO-a, europskih saveznika NATO-a, gotovo je jednako velik kao i BDP SAD-a. No usprkos tome, SAD troši više nego duplo na obranu nego mi. I oni su odgovorni za oko 70% ukupnih NATO-ovih rashoda za obranu. A to je nešto što nije održivo. I zbog toga uvelike pozdravljam to da svi europski saveznici NATO-a dakle misleći na velik broj država članica, e, to što su odlučili prošlu jesen e, o investicijama u obranu gdje smo obećali, obvezali se zaustaviti rezove i postepeno podići ulaganja u obranu, e, što će pratiti rast naših gospodarstava, a biti usredotočeno na 2% kroz 10 godina. Dakle, 2% povećanja. E, to je nešto što jednostavno moramo učiniti zbog toga što se uvijek možemo usredotočiti na pametnije načine trošenja novca, učinkovitost, okupljavanje i to je nešto na čemu radimo sa Europskom unijom, dakle na načinima kako pametnije trošiti, kako povećati učinkovitost, no dugoročno gledano nije moguće dobiti više za manje. Tako da je došao trenutak da se više uloži u obranu zbog toga što se realnost, svijet oko nas promijenio. Zbog toga podržavam ovu odluku, obvezu europskih saveznika NATO-a, europskih i sjevernoameričkih o povećanju ulaganja u obranu. Završit ću time što bih istaknuo da ukoliko radimo zajednički na izgradnji otpornosti i to kao partneri i zajednički sa našim susjedima na istoku i zapadu, ako više ulažemo u Europsku uniju, u obranu, tada će NATO u budućnosti također bolje moći braniti naše suštinske vrijednosti otvorenih demokratskih društava, a te vrijednosti su nešto što je zajedničko i temeljno Europskoj uniji i NATO. -u. I zbog toga bismo u budućnosti e, mogli samo surađivati sve bolje. Hvala vam na pažnji i spreman sam na vaša pitanja. Thank Hvala lijepa. Mislim da smo sada pred ozbiljnim problemom. Imamo oko 30 govornika, a koliko vremena? 40 minuta. A ništa od toga. Moj prijedlog je to da budući da bi bilo najbolje da se prvo, da nam se prvo obrate e, kolege iz Afete i Cede. I volio bih da se zadržite na minutu za vaše obraćanje. Ako se možemo složiti oko toga, mislim da je to jedini način da uspijemo. Stoga bih molio gospođu Fortigu kao predsjedateljicu pod odbora o, za sigurnost i obranu da nam se obrati. Gospodine glavne tajniče, moramo podijeliti ovaj teret. sprečavam se, nisam završio još. Dakle, moramo podsjetiti Amerikance da troškovi uključuju i troškovi onih mekih snaga. A Europska unija na Europsku uniju otpada veliki broj i veliki postotak razvijenog svijeta. I to bi trebalo uzeti u obzir ako biste htjeli dobro definirati podjelu terita. I Mislim da ne možemo još više novca odvajati iz nacionalnih proračuna, čak i Ujedinjena kraljevina koja je uvijek bliska na tu je sada odlučila da neće premažiti 2% onaj kriterij koji je predložen. I stoga ovo pitanje bliske suradnje e, radi postizanja efekta sinergije, postizanja više od onoga što, od onih sredstava koje imamo na raspolaganju jest, prema mojem mišljenju, ono što bismo, o čemu bismo trebali razmišljati u budućnosti. Ali evo gospođa Fortiga sada ima riječ. Hvala vam predsjedatelju. Glavni tajniče, želim vam dobrodošlicu u Europski parlament. Hvala vam na vašem doprinosu i na vašim primjedbama. Ja bih htjela reći da ste vi jedan od rijetkih europskih političara koji imaju izvjesno susjećanje odnosno prema kojem mi u Poljskoj imamo simpatije, zato što ste vi svojedobno kao premijer e, dali doprinos našoj energetskoj sigurnosti koja je koja kasnije više, koja kasnije više nije bio nastavljen, ali mi se toga sjećamo. Tu pritom mislim na e, na projekt cjevovoda. Glavni tajniče, vaš prethodnik, gospodin Rasmussen, je za vrijeme sastanka NATO u Dubrovniku ponovno naglasio obećanje koje je NATO dao Ukrajini i Gruziji da će jednoga dana postati članice nato Kako biste opisali njihovu situaciju danas? A drugo, Također ste govorili za vrijeme Skupštine NATO u Hagu o e, trastovima, fondovima za Ukrajinu. Kako biste vi privukli one koji bi trebali doprinositi takvim fondovima? Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine glavni tajniče, u ime kluba EPP i to e, odbor AFET. Želimo vam dobrodošlicu. Kad je riječ ono, o onome e, o čemu ste govorili o komplementarnosti i koordinaciji e, kriznog menadžmenta, mislim da je tu komplementarnost treba, treba poboljšati. Osim toga, nisam siguran da komplementarnost treba ići do podjele zadataka. Ponekad e, čujemo da se o tome govori. Dakle, izme, između ove vojne vojnog dijela za NATO i između e, civilnog dijela za Europsku, Europsku uniju. Europska unija se ne može dopustiti da se odrekne samostalne e, vojne dimenzije koja može dopuniti e, NATO, ali mora imati i samostalnost. S obzirom na velik broj kriza i kao što znate na jugu e, NATO e, ima kulturnih e, prepreka za provedbu operacija kriznog menadžmenta. Dakle, zanima me vaše mišljenje o tom problemu. Također me zanima vaše mišljenje o temi o kojoj se sve više raspravlja ovdje, a to je Turska. Jer znamo da je Turska u kontekstu e, kriza u svom okruženju e, izrekla neke stavove koji su prilično jedinstveni. Hvala. Gospodine glavni tajniče i od naše strane vam zahvaljujemo na vašem vrlo jasnom izlaganju, ipak e, vrlo dobro pomišljenjom izlaganju. Nisam uvijek imao dojam da je to bilo tako kada bi govorio jedan od glavnih tajnika NATO saveza. Mi se slažemo s mnogim što ste rekli, prije svega što se tiče različitih zadaća koje imamo. Vi ste tu naveli neke primjere i rekli da oni ipak ne samo omogućavaju suradnju, već da ju zapravo i čine potrebno i ono što ste rekli vezano uz podršku na jugu Europe, spomenuli ste i Jordan i s time se u potpunosti slažemo. Imam dva pitanja koje su vezana uz područja na kojima ja radim. Kao prvo, zanimalo bi me kako procjenjujete situaciju na području Zapadnog Balkana, prije svega budući da sam ja izvjestitelj za Albaniju, to me dakle zato zanima, a kao drugo bih rado znao u ovom trenutnom sukobu s Rusijom, Imamo li nekih e, dokaza da je ruska vlada uzima, da bi uzela u obzir mogućnost napada na neku od država članica Europske unije kako bi provela svoje političke ciljeve. Hvala vam lijepa. Uh, uh, Hvala lijepa. E, glavni tajniče, moja, moj klub zastupnika je klub koji se koji se zalaže za NATO, NATO mi e, podržavamo ovaj vaš postupak od 3% za, na povećanje za 3% i ne bismo htjeli da dođe bilo kakvog nepotrebnog odvajanja zajedničkih interesa sa SAD-om u obrambenom obran, o, sektoru s Europskom unijom. I e, mi se vaši komentari da imamo visok stupanj koordinacije na i Europske unije. Spomenuli ste i e, Indijski ocean, boru protiv piratstva, povećanje kibernetičke sigurnosti. Međutim, koliko često se vi zapravo susrećete s gospođom Mogherini ili sa njezinim osobnim ljudi u Briselu? To je moje pitanje. Što se tiče Libije, NATO je vrlo uspješno stao na kraj Gaddafijevom režimu, međutim što će biti sljedeće ako pregovori propadnu? E, spomenuli ste da trebamo čekati da se sigurnost ponovno uspostavi, međutim ne možemo samo čekati s obzirom na to da je to jako blizu našim granicama. I Libija naravno sada također e, ima i prisutnost Isisa što još pogoršava ovaj mogući e, opasni scenarij. I na kraju što se tiče proširenja NATO-a imamo izvjestitelj, ja sam izvjestitelj za Crnu Goru i mogli bi, biste li mi mogli reći kada bi ta država mogla se pridružiti NATO s obzirom da je Albanija već članica NATO-a? Hvala lijepa. Hvala glavne tajniče na ovom uvodu. Ja ću biti vrlo kratka. Spomenuli ste dakle 2% BDP-a koliko bi države članice trebale doprinositi u proračun NATO, a međutim mi sve više čujemo iz država članica kako e, koje kažu da neće uspjeti postići taj cilj unutar u, sklopu svojih godišnjih ocjena. I e, sad me zanima, želite nam, možete nam nešto reći u kojem smjeru se krećemo po tom pitanju. Zatim me zanima koliko, što mislite kolika je Rusija prijetnja Europi? Rusija je i dalje jedan od europskih susjeda, pa me zanima koliko ozbiljno shvaćate prijetnju Rusije i što mislite koji rizik doista postoji da će Putin doista koristiti nuklearno oružje i kako da izađemo iz postojeće krize. To je nešto čime se u Europskom parlamentu bavimo svaki dan. Zato što se tiče izgradnje europske obrane, obrambenog sustava, ponovno ste spomenuli tu neke brojke, kako možemo biti sigurni da imamo zajedničko ulaganje i javnu nabavu? Mogu li države članice nato tu zajedno nekako surađivati? Puno govorite o ulaganjima u obranu. E, mene zanimaju troškovi obrane. Dakle, e, treba cilj e, koji se veže uz ovih 2% staviti u perspektivu, jer e, zapravo jer se zapravo radi o ulaganju u kontekstu rata, ali dakle u svakom slučaju postoji ta ratna oprema koja postoji, ali ona se ne koristi. Dakle, e, cilj od 2% postoji, ali nas zanima ovo pitanje kvalitete, pa možda treba razmisliti o tom cilju od 2% ili e, možda vidjeti e, treba li još više sredstavlja da se osigura obrana. Kad riječ o pitanju Libije, postavljam se pitanje, dakle, kad govorimo o tih 2%, Libija je napuštena, ali e, nije napravljena dobra strategija izlaska iz zemlje i zapravo e, došlo je do kaosa. To se dogovorilo zadnji puta. Što ćemo napraviti ovaj puta da se ta situacija ne ponovi? Gospodine Stoltenberg, vi podržavate regionalno e, članstvo u Europskoj uniji pa je stoga i bliske vojne veze između Europske unije i NATO. Ono što mene brine je sljedeće. u članku 5 članice NATO-a također nude podršku i drugim državama, ali u članku 42 podstavku 7 Lisabonskog sporazuma podršku države članice moraju pružati pod svaku cijenu. Prije dva tjedna je predsjednik Juncker E, pozvao nas na osnivanje Europske vojske. Imamo li ovdje možda kakav sukup sa NATO-om s obzirom na sve više militarizirani pogled iz Europske unije. I moram se složiti s vama oko jedne stvari. E, posto je nešto što sve države članice moraju e, davati i moja stranka podržava, podržava takav doprinos, međutim, s obzirom da BDP pada, da gospodarstvo u Europskoj uniji pada, evo sada ću završiti, taj broj se sve više smanjuje. Dakle, neovisna Britanija bi bila u drugačijoj situaciji jer bi naš BDP bio puno veći, pa bi tih 2% bilo puno više. Hvala. Hvala, ja ću nastaviti biti kratak. Neki od vas su postavili ne baš ista pitanja, ali su se odnosila na iste teme, pa ću ja nastojati odgovoriti što je kraće moguće. Kao prvo, imali smo pitanje eh, otvorenih vrata prema Ukrajini. Ono što je jako važno tu jest da je pravo svake suverene države da odlučuje o svojem vlastitom putu, uključujući i sigurnosni režim u kojem želi biti. I to nije nešto što ja samo tako kažem, nego je to nešto što stoji u konačnom dokumentu iz Helsinkija i u mnogim drugim dokumentima i ugovorima. I jasno je da je dio neovisnosti i suvereniteta i to da imate pravo odlučiti želite li biti uključeni u neku, e, u neko udruženje ili ne. Ja poštujem obje odluke i ne bismo nikad smjeli prisiljavati nekoga da se pridruži nekoj organizaciji ili nekoj suradnji, ali ako to netko želi, onda se radi o tome e, da je to pitanje između države koja se e, prijavljuje i one, i one organizacije. Dakle, ako netko želi postati članicom NATO, to, o tome će odlučiti 28 e, država članica i država koja se prijavila. I nitko drugi nema nikakvog prava intervenirati niti ulagati veto na to. I to isto vrijedi i za Rusiju zato što u tome slučaju oni pokušavaju ponovno uspostaviti svoje vrsne interesne sfere koje, kojima pokušavaju kontrolirati svoje susjede. Što se tiče Gruzije, oni su se prijavili e, za članstvo, imamo tu jedan sveobuhvatan paket za pomoć Gruziji u smislu obuke, reformi, izgradnje institucija. Tamo smo osnovali, osnovali veliki centar za obuku, i sve to radimo s ciljem da im pomognemo na njihovom putu prema članstvu u NATO kako bi bili u stanju ispuniti standarde za članice NATO. Ukrajina je nedavno objavila da će pokrenuti reformski proces s ciljem eventualno kasnijeg um, prijavljivanja za članstvo u NATO, to će potrajati određeno vrijeme, ali ono što je bitno je da ćemo mi razmotriti moguću prijavu Ukrajine na isti način na koji smo razmatrali svaku drugu prijavu. Međutim, o tome ćemo, na to ćemo se vratiti onda kada se oni prijave. Zatim, imali smo pitanje o Crnoj Gori. Dakle, kolega je pitao za, za Crnu Goru. Crna Gora je zemlja u kojoj smo odlučili do kraja godine donijeti odluku na temelju naše ocjene. Dakle, to je nešto čime će se NATO pozabaviti u bliskoj budućnosti. Ja bih htio naglasiti da je NATO i politička i vojna organizacija. Dakle, NATO se ne bavi uvijek samo vojnim pitanjima. Mi također ostvarujemo um, političku suradnju sa brojnim partnerima i sa mnogim državama diljem svijeta. Međutim, naravno, imamo neke vrlo jedinstvene alate u smislu vojnih sposobnosti naše um, zapovjedne strukture, e, snaga koje imamo na raspolaganju i dugog iskustva u provođenju vojnih operacija. Pitali ste također, vjerujem li da će doći do sukoba s Rusijom? Mi ne vidimo nikakvu trenutnu prijetnju protiv bilo koje članice NATO. I stoga se mi sada bavimo time kako da i dalje omogućujemo, odnosno odvraćamo e, takve prijetnje, zato što u ovom trenutku nema prijetnje protiv članice NATO, ali u tome smislu NATO naravno može djelovati u smislu odvraćanja i zato nastojimo povećati stanje pripravnosti naših snaga i razvijati nove sposobnosti. To je uspjeh NATO-a, upravo to e, da smo zajedno već više od 60 godina i u to vrijeme omogućujemo odvraćanje i Um, zaštitu svih članica. Zatim bilo je pitanje o Libiji. E, Zapadni Balkan zapravo, da. Biti ću kratak. Što se tiče Zapadnog Balkana, mislimo da je to jedno područje, jedna regija u kojoj smo upravo vidjeli jako dobro suradnju Europske unije i NATO-a. Upravo smo bili u posjetu Kosovu, gdje imamo NATO-ve snage i KAFOR, koje se bave stabilnošću, održavaju stabilnost i sigurnost i koje podržavaju obje strane, dakle Priština i Beograd. Zatim smo imali Eulex koji također tamo radi, mi s svima njima surađujemo a NATO i Europska unija rade, e, međusobno se nadopunjuju u osiguranju stabilnosti i sigurnosti na Kosovo. I to je upravo sjajan primjer suradnje Europske unije i NATO. A također imamo suradnju i u Bosni i Hercegovini. Dakle, zapad, pred Zapadnim Balkanom su mnogi izazovi, ali mislim da istovremeno od, sve od krajem 90 je NATO ondje stupio, mislim da u Kosovu, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini Mislim da smo se do sada vidjeli dobar primjer da Europa i NATO preuzimaju odgovornost za stabilizaciju svojeg susjedstva i zato što nam je to moralna dužnost, ali i zato što stabilizacijom Zapadnog Balkana stvaramo veću sigurnost za sebe. Zatim bilo je pitanje koliko se često nalazim s gospođom Mogherini, pa prilično često zapravo, nekoliko puta smo se susreli. Mislim da smo se prvi puta susreli dan dva nakon što je stupila na dužnost, ona je moja stala prijateljica i naš je odnos sjajan. Također sam se susretao i sa Donaldom Taskom, sa Martinom Šulcom. Susrećem se s mnogim političkim e, liderima u Europskoj uniji. Također surađuju i naši uredi i, kao što rekoh, radimo u različit, surađujemo u različitim područjima, kao što je recimo Zapadni e, Balkan, ali i Afganistan – NATOve snage e, tu također e, postižu e, sigurnost, to je ključno bilo za Europsku uniju i za druge u smislu razvojne pomoći. Također surađujemo i u borbi protiv piratstva na rogu Afrike. Dakle, Suradnja već postoji u velikoj mjeri, ali mi želimo da bude još i veća, još i bolja i to je ono što je odgovornost i zadatak na različitim razinama, od vrha pa sve na niže u našim organizacijama da imamo bolju suradnju između NATO i Europske unije. Zatim je gospođa Waltman spomenula onih 2%, zapravo nekoliko vas je to spomenulo. Htio bih samo naglasiti Moram samo biti iskren i reći vam da sam bio ministar financija i tada sam bio e, odgovoran za rezanje troškova za obranu i ja sam to zapravo vrlo rado učinio. Kao ministar financija, odnosno sve, vlade i ministri financije diljem Europe su to radili od 90. i mislim da je bilo moguće braniti takav stav, zato što smo tada vidjeli, tada je bio završen e, hladni rat, situacija je bila potpuno drugačija, sve se promijenilo. I budući da se tada promijenilo sigurnosno okružje, hladni rat je završen, tada smo mogli smanjiti rashode za, za obranu. Međutim, tada se nakon toga ponovno promijenilo sigurnosno okruženje i sada e, smo u situaciji e, s kojima smo suočeni sa novim prijetnjama, novim izazovima s istoka i sa zapada i mi se sada ponovno moramo prilagoditi. I to je jedan od razloga zbog kojih sam ja kao premijer počeo povećavati rashode za, e, za obranu u mojoj državi. Dakle, izazov je bio taj da se u jednom trenutku smanjuju, smanjuju rashodi za obranu, kada nisu bili potrebni, ali u drugom trenutku kada su postali potrebni da ih se povećava. Dakle, sada ponovno imamo vrlo tešku situaciju i mislim da moramo ponovno povećavati rasvete za obranu. Nitko ne očekuje da se tih dva postup, e, postignu sutra. U Velsu na samitu NATO-a smo rekli da moramo zaustaviti rezove, a nakon toga postupno povećavati. Jasno mi je da će možda biti teško postići ta 2% i također se slažem sa kolegom Sebalosom da je važno da se taj novac e, troši učinkovito i stoga ja podržavam sve e, sve napore Europske unije i pametnu obranu od strane NATO-a E, da se taj novac troši što je moguće više učinkovito. Ali kao što rekoh, e, ne možemo do e, izvlačiti više od manje. Dakle, u jednom trenutku moramo barem zaustaviti te, troško, te rezove i onda nakon nekog vremena postupno povećavati proračune. I na kraju što se tiče proračuna gotovo svi političari bi radije trošili novac na nešto drugo osim na obranu, na zdravlje, na obrazovanje, na infrastrukturu, ali kad kad svi morate ulagati u svoju sigurnost, jer ona je osnova za sve drugo, za otvorena slobodna društva, za naše blagostanje i za stabilnost u našem okruženju i zato moramo ulagati u obranu. Zatim je James Carver pitao, odnosno rekao da nije čudo da ja želim blisku suradnju sa Europskom unijom, budući da sam uspio ja sam, ja sam nastojao da se Norveška pridruži Europskoj uniji, međutim Norveška je jedina zemlja na svijetu koja je ispregovarala ulazak u Europsku uniju, a onda je sve skupa jako razvodnila, odnosno dva puta je to propalo na referendumima. Dakle, u svakom slučaju jest važna ta suradnja i imate pravo. Što se tiče obrambenog sustava Europske unije, to je na Europskoj uniji. To je njihova odluka. I ja pozdravljam sve napore svih europskih, bilo koje europske države da e, razvija svoje obrambene sustave, da ulaže više u obranu, jer to će povećati sigurnost i saveznika NATO-a i europskih država. Ali, jedna važna stvar, moramo izbjegavati e, udvostručane preklapanja i moramo biti sigurni da ono što radi Europska unija bude u skladu s onime što radi NATO zato što je NATO omogućavao sigurnost i kolektivnu obranu za NATO-ve e, saveznike 65 godina. Sada već, tako bismo i trebali i nastaviti u budućnosti, ali bismo morali pasiti da resurse trošimo na najbolji mogući način i da izbjegavamo preklapanja, te da smo sigurni da ono što radimo e, se nadopunjava između Europske unije i NATO. Eto, mislim da su to bila sva pitanja, ja sam nastojao kratko odgovoriti, ali nije baš bilo toliko lako. Hvala vam. Hvala, sada po jednu minutu, izvolite. Thank you. Hvala. Hvala gospodine Stoltenberg zbog brzog odgovora na krizu u Ukrajini i na druge krize. Sada ste rekli da ne vidite neku hitnu prijetnju za bile, bilo koju drugu državu članicu. Ja predstavim, predstavljam Estoniju i druge zemlje. Postoji je glasine da ukoliko Putin odluči nastaviti s agresijom, da će sljedeće mete biti Baltičke države. I tu se zapravo radi o kredibilitetu NATO-a. Tu postoji mogućnost da se ona kompromitira. Problem je što agresija je odnosno oblici agresije su postali fluidniji, nejasniji, eh, idu putem eh, posrednika. I, a u našem susjedstvu odvijaju se vojni manevri, vojne vježbe. Očekujem da provedbom tih vježbi da će se stvoriti siva zona gdje se redovite provokacije mogu pretvoriti u agresiju. Jeste li spremni za takvu mogućnost? Također ste spomenuli da najveći najveća rupa vezana uz kredibilitet je ovaj e, problem sa E, rashodima. E, kažete da trebamo e, prestati se smanjivanjem proračuna, ali kako riješiti ovu situaciju? Govornik je prekinut. General... Gospodine glavni tajniče, mislite li da NATO i EU zajednički, kako mislite da se izgradi ta otpornost s obzirom na situaciju u Ukrajini? a postoji propaganda, kampanja koju širi Rusija. A kao što znate, znate kakva se medijska kampanja širi u e, Rusiji, a e, istovremeno, istovremeno glasnogovornici NATO-a i e, Europske unije imaju različite procjene situacije. U NATO i u Europskoj uniji a ne postoje kardina, ne, e, se ne koordiniraju niti u pogledu e, dostave oružja pešmergama. Kad je riječ o laganju u obranu, trebamo li e, trošiti više ili na bolji način? I primjerice kada vidimo da naše države članice dijele kapacitete i pomažu tvrtkama da i, i šalju ključnu infrastrukturu kineskim državnim tvrtkama. Prvo, koordinatori postojećih klubova. Uh, Jeffrey van Horten ima riječ. Hvala. Želim vam dobrodošlicu, glavni tajniče. Na početku bih rekao da ne smijemo miješati Europsku uniju i europske države. I na sreću, europska obrana nije nešto što je u nadležnosti Europske unije. E, Europska unija kao institucija e, želi zapravo da se trag njezinih institucija osjeti. To je prioritet. Kad je riječ o kolegi Jeanu, ja mislim da treba postojati podjela e, posla između Europske unije i NATO i da se Europska unija treba usredotočiti na civilne stvari. Vrlo često e, se bitka gubi ne na bojišnici, već u dnevnim sobama naših građana. E, postali, smo sve skeptičniji, javnost e, je sve izmorenija. Mislite li da NATO treba zapravo komunicirati potrebu za NATO i za i, e, i to na taj način da bi naša javnost bolje razumjela potrebu za NATO. Hvala glavni tajniče, hvala predsjedniče. Moram se prisjetiti riječi koje ste rekli nakon napada. Rekli ste da ono što nam treba je više demokracije, slobode i humanosti. Nadam se da ćete imati puno mudrosti u ovim teškim vremenima, da izgradite otpornost i otvorena društva. U tom slučaju vas molim da nešto više kažete o e, kako izgleda ta otpornost kad govorimo o digitalnom području. Vidjeli smo da postoje dakle u priručniku, talijanskom priručniku postoje neki primjeri, ali je bitno da postoji i pravni okvir i demokratski i sudski nadzor kada se radi o o tom području bilo u kontekstu obrane ili napada. Možete li objasniti dakle u kontekstu otvorenog društva što znači e, ta otpornost? Hvala gospodine predsjedavajući i hvala glavni tajniče. Dakle, slušao sam kolege i očito je da se europska sigurnost ne može definirati isključivo kroz vojnu terminologiju. E, otpornost i europska sigurnost treba se definirati e, šire. Mene zanima kako želite promovirati e, te dimenzije kad uvijek jako e, inzistirate na toj brojci od 2% BDP-a. Ja vjerujem da time dovodimo do situacije gdje nismo u, u stanju ostvariti učinkovitost koja je moguća. Previše novca um, trošimo na, na krivi način. I ako nam kažete da trebamo trošiti više, ja mislim da nećemo zapravo postati učinkoviti i potrošit ćemo te novce samo na vojne aspekte, a ne na otpornost. Gospodine glavni tajniče, američki konvoj prolazi kroz Republiku Češku postrojbe tog konvoja sudjelovale su u zajedničkoj vojnoj vježbi u e, Baltičkim zemljama. Postrojbe se u Češkoj su dočekale tisuće ljudi. To pokazuje da svi želimo zaštititi naše zajedničke vrijednosti. Glavni tajniče, htio bih vam postaviti sljedeće pitanje. Mislite li da ima da, da je vrijeme da pokažemo da smo spremni braniti naše zajedničke vrijednosti. Slažem se da ne smijemo e, zanemariti e, izazove sa jugoistoka. U tom smislu, kako doživljavate ruske aktivnosti na zapadnom e, Zapadnom Balkanu. Primjerice, nedavno su održane zajedničke rusko-srpske vojne vježbe blizu hrvatske granice. Mislite smatrate e, li da e, je sve što je organizirano e, tijekom Butinovog boravka u Beogradu, kako to doživljavate? i isto tako postoje određeni broj ljudi sa Zapadnog Balkana koji odlaze u borbu na strani ISIS-a. Zanima me vaš komentar na to. Senjor Bogezio, Gospodin Borghezio. Grazie presidente, molto rapidamente. Il... Biću krata gospodine predsjedavajući. Čuo sam da je predsjednik e, Erdogan e, rekao da je sretan što je pao e, grad Ilibi. to je odlična prilika da čujemo što glavni tajnik NATO-a misli o ulozi Turske i njihovog režima u pogledu situacije, odnosno u pogledu borbi koje se događaju. dakle što misli o borbi protiv islamske države. Turci nisu uvijek bili dosljedni, postoji e, sukob između naših i islamskih vrijednosti. E, govorili ste o situaciji o, na Zapadnom Balkanu, pa vas molim kako doživljavate sadašnju političku situaciju u Srbiji u pogledu e, onoga što je gospodin Picula već govorio. Hvala. Hvala što ste došli i izjeli svoja stajališta. I drago mi je što želite bližu suradnju između Europske unije i NATO-a. Kao izvjestitelj u Sjeni za Bosnu i Hercegovinu htio sam postaviti sljedeće pitanje. NATO je izrazio želju da se Bosna pridruži tom klubu to je nešto što su le institucije Europske unije. Glavni tajniče, sadašnje, sadašnji uvjeti za Bosnu i Hercegovinu podrazumijevaju registriranje vojne infrastrukture kao javne infrastrukture. Također postoji veto vezan uz budućnost e, Bosne i Hercegovine u nato Istovremeno NATO održava pregovore s e, Crnom Gorom, o čemu ste već govorili. NATO sada e, zapravo hoće li razmisliti o tim e, uvjetima za Bosnu i Hercegovinu kako bi olakšao ulazak Bosne u NATO. I na kraju, kad je riječ o nuklearnim pregovorima, naravno želimo da budu uspješni. Ja sam zajedno sa predsjednikom e, posjetio mnoge zemlje i zanima me kako vidite koja je uloga oružja na Bliskom istoku. Hvala. Hvala. Prije svega, kako ocjenjujete vjerojatnost danje ruske invazije na Ukrajinu? Drugo, je li NATO pripremljen e, odgovoriti na hibridni rat na e, granične države NATO-a? Kad je riječ o postupku 2%, jeste li za to e, da se tih 2% ne računaju u ciljeve vezane uz fiskalnu disciplinu u Europskoj uniji? Hvala. Prvo, gospodin Kelam. Pitanje o tome postoje li prijetnje upućene baltičkim zemljama i je li NATO spreman obraniti ih. Kao što sam rekao, mi ne, ne vidimo da postoji neka hitna prijetnja, izravna prijetnja, nekom savezniku NATO, uključujući i Baltičke zemlje. Ali ono što vidimo je da postoji novo sigurnosno okruženje. okruženje. Vidimo da je Rusija prodornija, spremna je za agresivnije akcije i to ne samo u Ukrajini. Rusija je rasporedila snage u Moldovi, koristili su snage u Gruziji, anektirali su Krim, te podupiru separatiste koji destabiliziraju istočnu Ukrajinu. Dakle, kao što vidimo, Ukrajina je dio cijele priče i naravno e, to je razlog za zabrinutost i upravo iz tog razloga e, prilagođavamo naše snage kako bi mogli djelovati u tom promijenjenom sigurnosnom okruženju. I zbog toga smo e, udvostručili snage naših snaga za odgovor one su pripremljenije. E, provodimo vježbe u istočnom dijelu Saveza i isto tako uspostavljamo jedinice za kontrolu i zapovjedništvo u svim baltičkim zemljama. Dakle, mi sve to činimo kako bismo bili sigurni da i u ovom novom sigurnosnom okruženju ćemo biti u stanju učiniti ono što je NATO e, činio desetljećima, a to je zaštita svih naših e, saveznika od svih prijetnji i zbog toga se prilagođavamo i zbog toga e, i dalje jamčimo sigurnost svim uključujući i Baltičke zemlje. Dakle, pripremljeni smo, ali jesmo pripremljeni zato što se prilagođavamo jer investiramo i zato što osnažavamo, osnažujemo e, snage za kolektivni odgovor najviše od 90. godina na ovamo. Kad je riječ o ruskoj propagandi, Ruska, pro, Rusija provodi propagandnu kampanju i šire puno informacija koje sasvim očito nisu točne. No vjerujem da ne smijemo na propagandu odgovoriti propagandom. E, trebamo govoriti istinu i dugoročno ta istina će e, prevladati. I to je naravno odgovornost NATO-a. Ja mislim da ja to činim svakodnevno, nastavim komentirati, e, slati našu poruku držim različite govore i tako dalje i Europska unija to treba činiti. Možemo i dodatno surađivati kako bismo slali istu poruku, imamo iste vrijednosti, isti pristup. Osim onoga što Europska unija i NATO mogu napraviti, mislim da i sve države saveznice imaju odgovornost odgovoriti, reagirati na rusku propagandu koja često je upućena, odnosno usmjerena na određenu zemlju ili skupine. Nadalje, mislim da se zapravo radi o našoj pojedinačnoj odgovornosti. Dakle, svi imamo odgovornost sudjelovati u raspravi i reagirati kada vidimo e, izjave iz Rusije koje, s kojima se ne slažemo ili za koje znamo da su dio propagande. Samo bih htio podcrtati jednu stvar. Trebamo uh, trošiti i više i bolje, ne jedno ili drugo. Ono što želim reći je da imam, da smo smanjivali potrošnju uh, na obranu, već činimo to 25 godina. I prošle godine smo se dogovorili da su se prijetnje povećale, a i dalje i nastavljamo sa smanjenjem proračuna za obranu za 3%. Dakle, ne možemo birati između e, više potrošnje i bolje potrošnje. Potrebno nam je i jedno i drugo. Jer ne možemo vječno dobivati više, izvlačiti više e, smanje. Zatim gospodin Olden je postavio pitanje o javnom informiranju. Htio bih istaknuti sljedeće. Naša najveća snaga je to što imamo vrijednosti. Vjerujemo u otvoreno demokratsko društvo. To je nešto što vrijedi i za Europsku uniju i za NATO. Vjerujemo u takvo društvo, ali pritom možda nećemo slati istu poruku vezanu uz e, različite teme. Zato postoji rasprava. Međutim, to nije slabost, već snaga, jer u totalitarnim društvima o iste stvari se uvijek svi isto razmišljaju. Ali zapravo naša poruka treba biti da ćemo i dalje braniti otvorena demokratska društva, jer takva društva su snažnija od e, totalitarnih i povijest je to pokazala puno puta, ali e, takva društva trebamo braniti, štititi i trebamo zajednički to činiti prihvaćajući da unutar tih društva tih društva će postati otvorena demokratska rasprava. Gospodina Šalke je govorila o ovom um, online svijetu, digitalnom svijetu. Na početku bih uh, rekao da je NATO jasno rekao prošle jeseni da kibernetički napadi mogu dovesti do primjene članka 5 e, odnosno kolektivne obrane. Jer kibernetički napad može biti jednako e, težak kao konvencionalni napad. Može uništiti infrastrukturu i može mm, dovesti do velike štete. I stoga i povećamo svoje kapacitete za obranu NATO-vih mreža, ali pokušavamo i pomoći saveznicama da brane svoje mreže. Uspostavljamo tim koji, odnosno imamo tim koji možemo poslati državama ako im je potreban, da bi im pomogao u obrani i e, ponovno uspostavi e, mreža ako su napadnute. Naravno, uvijek postoji ravnoteža između zaštite privatnosti, prihvaćanja prava pojedinaca, a s druge strane naravno moramo štititi kolektivno sigurnost nacije. Kad je riječ o kibernetičkim napadima, jako je važno da budemo svjesni da je to prijetnja koju trebamo vrlo ozbiljno shvatiti. I postoje vježbe koje se rade. Prije Božića sam posjetio Estoniju i vidio sam najveću vježbu koju je NATO ikad proveo u području obrane u slučaju kibernetičkog napada. Gospodin Butikufer je postavio također pitanje o Rusiji. I mislim da je cilj Rusije da se ponovno vrati ustav sfera utjecaja. Mi to ne prihvaćamo, jer svaka nacija ima suverenitet. Treba poštivati granice i teritorijalni suverenitet i cjelovitost e, svake zemlje i mi to činimo. Nadalje, gospodin Štetina je postavio pitanje o tome trebamo li e, pokazati svoje vrijednosti, barem se tako razumiju. Ja bih rekao da, to je naša snaga, to je ono po čemu smo mi različiti u usporedbi s e, totalitarnim režimima. Ali isto tako i u borbi protiv isila, protiv ekstremizma. Mislim da je najbolji način da zaštitimo naša otvorena i slobodna društva je da nastavimo tako živjeti. I e, nakon napada u Parizu bilo je stvarno dirljivo vidjeti stotine tisuća ljudi kako e, hodaju ulicama e, kako bi nas sve branili od e, terorističkih napada nad nevinim ljudima, na nevine ljude, a to pokazuje i koje su temeljne vrijednosti našeg društva, a to je sloboda govora, sloboda izražavanja. Kao što znate, američke snage koje provode vježbe u vašoj zemlji. Dakle, to je dio šire vježbe i e, poante da se pokaže da je napad na jednu saveznicu, zapravo napad na e, sve saveznice. To je e, glavna ideja nato Zatim gospodin Picula. Srbija je suverena i neovisna zemlja i oni samim time donose vlastite odluke i oni su odlučili provesti vježbu s Rusijom. Imaju pravo to odlučiti, ali Srbija provodi puno vježbi sa NATO-om i susreo sam se ne, nedavno uh, s njihovim premijerom i rekli su da će nastaviti uh, surađivati s NATO-om i provoditi vježbe i potpisali smo sporazum o partnerstvu sa Srbijom. Dakle, moramo prihvatiti da ne žele sve zemlje postati članice NATO-a, barem ne odmah, ali trebamo pozdraviti suradnju s njima i razvijamo svoju suradnju sa Srbijom. Zatim, gospodin Vugesiju postavili ste pitanje o Turskoj. Htio bih reći da je Turska saveznica koja je koja je najviše pogođena krizom u Siriji i Iraku. Dobili su primili su e, stotine tisuća izbjeglica, oni su dio saveza i koalicije koja se bori protiv Isila i doprinose i e, obuci vojnika koji se bore protiv Isila. Tako da Turska igra važnu ulogu u borbi protiv Isila i ekstremista u Iraku i Siriji. Gospodin McAllister je postavio pitanje o Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je naravno regija sa velikim izazovima i postoje neki problemi koje ne smijemo podcijeniti. Primjerice, sposobnost Bosne i Hercegovine da postigne napredak na putu prema članstvu e, u NATO. Uvidjeli smo da je poduzeto malo reformi, a pogotovo kad je riječ o Um, obrani, o sektoru obrane i pitanju imovine, to je nešto što je dio uvjeta da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a i nažalost nije dosad postignut željeni napredak. Postoje i izazovi i u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Pitanje vezano uz ime. je nešto što je vezano uz članstvo te zemlje u NATO i naravno postoji još jako puno izazova u regiji. Ali isto tako, kao što sam već prije rekao, e, iskustvo na zapad, sa zapadnog Balkana pokazuje da kada Europska unija i NATO zajednički rade, onda se e, postiže puno. Pa onda trebamo nastaviti surađivati pogotovo u toj regiji e, u kontekstu euroatlantske suradnje tih zemalja. Tako da i dalje smo spremni s njima surađivati i pomoći im. Gospodin Karner je postavio pitanje o Iranu, o Bosni sam već govorio. Dakle, ja, se podrž, ja podržavam napore da se postigne dogovor u vezi s nuklearnim programom Irana. Iran bi naravno trebao prihvatiti i i potpisati sporazum o e, neširenju nuklearnog oružja. Evo, to su odgovori na dosadašnja pitanja. Hvala. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi. Vidim e, da su i naši švedski prijatelji bili izuzetno zainteresirani ovim pitanjem veznih uz NATO savez. Mnogi nisu imali prilike dobiti riječ, ali sljedeći put e, će to dobiti. Imat ćemo više prilika, naravno ovo je bio zajednički sastanak sa pododbom za sigurnost, pa smo morali ovako postupiti. Hvala vam, glavni tajniče, što ste odgovorili na pitanja i nadam se da ćemo moći nastaviti s raspravom drugom prilikom, za to će postojati potreba, a možda bismo to mogli učiniti nakon e, sastanka u lipnju pa bismo mogli vidjeti što bi to značilo za našu praktičnu suradnju. Dakle, nakon e, ljetne stanke možemo sazvati još jedan sastanak kako bi to raspravili, a nadamo se da se do tada situacija neće još više pogoršati nego što je danas. Hvala vam lijepo na dolasku. Herzlichen Dank. Hvala lijepa. Kolega Plenković će sada preuzeti. Ja moram na trenutak izaći, želim vam samo priopćiti, zato što će to možda zanimati nekog među vama da sam upravo zaprimio vijest nizozemskih službi. Nizozemske službe će danas popodne objaviti da će zajedno sa istraživačkim timom za nesreću zrakopova MH17 pokušati ustvrditi preko internetskih videa, socijalnih mreža i putem drugih kanala stupiti u kontakt sa zastupnicama iz Ukrajine koji bi mogli dati svoje svjedočanstva vezanih uz pad zrakoplova male, e, malezijske aviokompanije. Pritom će iskoristiti moderne tehnologije i e, prikazat će i filmove, dakle vide koji su vezani i uz to da se na području Istočne Ukrajine vidjelo e, proturaketno oružje, dakle bukovi i način na koji se oni koriste na tom području i e, mi smo ih zamolili da nam to proslijede. ako će se nešto poduzeti vezano u svedoke, dakle ti videi će se danas objaviti a bit će govori o televiziji e, i o telefonskim razgovorima koje su e, separatisti u to doba vodili na području Istočne Ukrajine. To je možda i dobar uvod za izlaganje gospodina Dekerhove.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 Dear colleagues, I suggest we continue our deliberations. kolege, možemo nastaviti sa sastankom. Na ovom dijelu današnjeg sastanka odbora AFET opet imamo zajednički sastanak zajedno sa pododborom za sigurnost i obranu. Htio bih na početku izraziti dobrodošlicu gospodinu Žilu de Kerhove. On je koordinator Europske unije za borbu protiv terorizma. Kao što znate, danas popodne raspravljamo o izvješću gospodina Pejona veznih uz sigurnosne izazove na području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike i vezane uz dakle, izglede za političku stabilnost. E, imali smo raspravu isto tako i sa glavnim tajnikom NATO Saveza, gospodinom to mi ste prisustovali, a kasnije danas popodne ćemo raspraviti izvješće vezan uz e, popis imena putnika kojeg priprema naš kolega Jean, a možda znate isto tako da je odbor za građanske slobode zadužen da radi nad e, temom prevencija, regrutiranja, E, osoba od strane fundamentalističkih organizacija sa izvješćem za koje ćemo mi izraditi mišljenje. Izvješće će se uzatočiti na to kako se možemo boriti protiv propagande na socijalnim mrežama, u chat sobama, kako možemo na nacionalnoj i međunarodnoj razini spriječiti postupke koje vode do radikalizacije, na primjer u školama ili u zatvorima. To izveće će se također e, usredotočiti na alate e, za deradikalizaciju. To su teme gdje EU poduzima zajedničke odluke. E, Zadnjeg večer smo imali sastanak vijeća vezano uz prevenciju radikalizacije, uklanjanja sadržaja sa interneta, komunikacijske strategije za promicanje diskriminacije te pitanje socijalnog uključivanja mladih ljudi. Na zadnjem sastanku u Ožujku su ministri za pravosuđe unutarnje poslove odlučili o provedbi mjerama veznih uz vijeće gdje su pružili smjernice za ona područja gdje se u nekoliko mjeseci očekuje napredak, dakle e, borba protiv radikalizacije na internetu e, te mogućnosti da se poboljše razmjena informacija i suradnja ta suradnja na području informacija ide s time da se uspostave s našim susjedima u, u našem okruženju metode protiv radikalizacije. Tako smo imali i nedavni sastanak e, ministara arapskih zemalja u Alžiru. Također smo nedavno imali razmjenu gledišta između alžirskih i tuniskih e, službi gdje smo imali popis E, od nekoliko desetaka osoba e, i e, subjekata koji su identificirani kao terorističke organizacije u toj regiji. Sutra ćete putovati sa gospođom Mogherini i sa gospodinom Donaldom Tuskom na sastanak vezno uz to kako se može pružiti pojačana podrška Tunisu, prije svega uzrši obzir nedavne terorističke napade. Bilo bih zahvalan kada biste na početku vašeg izlaganja nam dati pregled aktualnog stanja i mjera vezanih uz borbu protiv terorizma, kako i vezan uz dijalog koji se trenutno odvija sa Ligom arapskih država, dakle na bilateralnoj razini. Hvala vam, predajem vam riječ. Hvala vam i hvala vam lijepa na pozivu. Pokušat ću biti kratak. Ako želite, mogu detaljnije ući u neke teme, ali zapravo bi se htio se na dva odgovora na unutarnji vanjski odgovor. Sjećate se da um, kada smo pripremali 12. veljače izjavu uh, čelnica države vlada, da smo tamo imali više dionika ministra obrazovanja, ministra financije i drugih resora, dakle postoje razne skupine koje rade na tome, a možemo reći da sada pojačavamo onaj rad koji je započeo prije mnogo godina, ali koji se sam intenzivirao od eh, rane 2014. godine kada se radi o borbi protiv stranih eh, boraca i događaju u Parizu su zatim dali još jedan dodatan eh, elan tom postupku. Samo ću ponoviti neki od ovih slučajeva jer su ministri već donijeli neke zanimljive odluke na svojim nedavnim sastancima. Prva odluka je naravno vezana uz internet, tu nemam ni naglašavati koliko je to važno, ali glavna odluka koja je prošle godine donesena u krugu ministara za unutarnje poslove je da se e, izradi jedan centar, europski centar, gdje radimo na temelju iskustava koje su imali u jedinom kraju, gdje su unutar Skotland osnovali jednu jedinicu sa obučenim e, ljudima koji su bili obučeni za identifikaciju nezakonitog materijala. To je materijal koji nije u skladu sa uvjetima korištenja velikih internetskih kompanija. Kako nam je Google rekao da ako je to ta jedinica koja zatraži baš da se ukloni ta materijal, onda u 93% slučajeva Google to doista i ukloni, dok naravno svaka osoba ima pravo tražiti da se ukloni određeni materijal, ali u tom slučaju samo 33% zahtjeva je odobreno. Dakle, ovo je mnogo učinkovitije kada bismo imali u svakoj državi članici takvu jedinicu i jednu zajedničku europsku jedinicu da bismo mogli postići puno veći učinak. Zatim druga stvar je jedan pozitivan pristup kako internet možemo koristiti na proaktivan način kako bismo se borili protiv retorike Daesha i al tu također mm, imamo velik napredak. Komisija, glavna uprava Home, je odlučila osnovati jednu skupinu stručnjaka, dakle veoma dobrih komunikacijskih stručnjaka koji surađuju sa svojim vladama i koji državama članicama žele E, dati preporuke za osnivanje komunikacijske strategije. To bi trebalo se uključiti civilno društvo, dakle izazove kako da nađemo taj umjeren glas u našim dušama s kojim se možemo boriti protiv ovih fenomena, prije svega na internetu. To je nešto što pokušavamo učiniti sve više i više, evo čuo sam ovo pitanje vezano za rusku propagandu. Dakle, na neki način mi učimo europske institucije, države članice uče i želimo to učiniti sada što više služba koja je za to zadužena pokušava slične jedinice osnovati u trećim državama. Dakle, bilo dobro kada bi se mogli savjetovati i drugim zemlje poput Libije, Jordana, Maroko, Alžira da učine slično. To je ono što se tiče interneta. Um, neću posebice govoriti o onome što se trenutno radi na e, nadzoru domaćih e, granica, ali tu želimo biti učinkoviti kada se radi o tome da strani borci prelaze vanjske granice Europske unije tako što bismo imali zajedničke standarde, zajedničke ukazatelje na rizik i svime tome bi upravljali Frontex i Europol. Treća dimenzija je informacijski lanac, to je potpunosti interno pitanje, ali tu se radi o tome kako možemo bolje koristiti naše domaće baze podataka, kako možemo postići da Europol ima doista dobar, e, dobar, dobru količinu podataka i da se podaci preklapaju. Tu se vodi vrlo zanimljiva rasprava među ministrima za pravosuđe Mm, to je bilo tako na posljednjem sastanku, prije svega kad se radi o potrebi da se definira jasna politika na zemlji Europske unije, kako e, ćemo se obhoditi sa onima koji se vraćaju iz Siriji iz, iz Iraka, sa tih područja sukoba. Neke države članice imaju više e, represivne nagledišta, drugi se više osvrću na rehabilitacijske programe. Mislim da bi bilo dobro tu napraviti veću raz, razmenu gledišta, razviti te programe za rehabilitaciju, to sam ja spomenuo već tijekom više prilika, mislim da bi bilo loše poslati veći dio takvih povratnika u zatvore. Znamo koliko su to žarišta za radikalizaciju. Suočeni smo isto tako naravno i s problemom vezanih uz dokaz, zato što nismo prisutni u Siriji, i stoga je teško prikupiti dokaze da je netko doista sudjelovao u e, sukobu, u redovima Deša ili e, Alnusa fronte, a ne u okviru regularne sirijske vojske. To je izazov za sve nas. Uzmete u obzir Francusku koja kaže da ima otprilike do sada 1400 boraca, a imaju samo 100 slučajeva trenutno pred sudom, upravo zbog nedostatka dokaza. Dakle, osnivanje rehabilitacijskih programa bi iz više aspekata bilo dobro, dobro rješenje. I zatim jedan meki odgovor na kojem trenutno žusto radi Europska komisija, imamo mnogo ideja vezanih uz to kako se možemo boriti protiv diskriminacija, antisemitizma, blačenja, muslimana, da se jedan europski islam i tako dalje. To je vezano uz interna pitanja i ja ću to vrlo rado još razraditi pred vama, ali ovdje se zapravo želimo se na vanjska pitanja. Ako pročitate zaključke koje su usvojili devetog veljače ministri e, unutarnjih poslova, onda vidite da je to sveobuhvatan program, da je on vrlo impresivan. Pod vodstvom gospođe Mogherini ministrice za unutarnje poslove su se odlučile angažirati mnogo više nego prije vezano uz samo područje sredozemlja od Maroka do Turske. To će zahtijevati mnogo posla i nadam se da ćemo uspjeti mobilizirati e, sredstva koja su nam potrebna. To se mora naime pretočiti u pojačanu sigurnost i borbu protiv terorizma, a i dijalog sa svim tim zemljama, ne samo onima koji su na sredozemlju, već i sa ključnim partnerima koji su već i spomenuti, to su prije svega Egipat, Saudijska Arabija i Turska ali isto tako i kako ste rekli gospodine predsjedavatelju, tu se radi o multilateralnim organizacijama, na primjer e, u Ligi Arabskih država, a i nešto što sam ja sam pokrenuo sa službom za vanjsko djelovanje sa svim tim zemljama od Maroka do Turske koji su suočeni sa e, fenomenom stranih boraca i e, vezno taj prijedlog će se ministri unutarnjih poslova vrlo brzo sastati. Radi se tu o izgradnji kapaciteta čuli smo da imamo odluku da imamo ataše za sigurnost unutar naših delegacija. Barem u osam njih e, to do sad imamo i to nam je prijeko potrebno jer prvo želimo imati sofisticirani sigurnosni dijalog i želimo zapravo vidjeti gdje to mi možemo napraviti razliku u smislu naše tehničke podrške. Zato je dobro da imamo takvu jednu profiliranu delegaciju, mi trenutno upravo regrutiramo odgovarajuće osoblje i nadamo se da ćemo ih krajem, zem, krajem ljeta moći razmjestiti u tih osam država koji sudjeluju u tome. Tu se radi o reformi sigurnosnog sektora, borbi protiv terorizma, zračne sigurnosti, reforme pravosuđa, razmjeni informacija među zemljama u toj regiji i prije svega o provedbi UN-ove rezolucije 3178. E, Daću ću vam primjere nekih od projekata koje trenutno pokrećemo. Jedan od njih tiče se razvoja u Jordanu E, sa 10 milijuna gdje se borimo protiv radikalizacije, zatim želimo savjetovati iračku vladu da ima pravedniji pristup u okviru borbe protiv terorizma, da izrade stratešku viziju tog problema, to im trenutno nedostaje, i da osiguramo više suradnje među različitim dionicima. Isto tako pokušavamo pomoći Libanonu, na to ću se vratiti za trenutak, a sada ću peći na Tunis. Prije toga još jedan treći aspekt. Još nismo završili razgovor o tome, ali radi se o tome da agencije za pravosuđe i unutarnje poslove trebamo učiniti vidljivim s druge strane sredozemlja. Dakle, Europol, Eurojust, Frontex, Frontex eh, sa strane NATO-a. To je nešto što bismo htjeli izraditi na aktivniji način s druge strane ne samo same agencije, već i mehanizmi. Nakon 11. Eh, rujna donesena odluka da se modernizira okvir suradnje sa Sjednjim američkim državama, tako smo postigli sporazum o uzajamnoj suradnji i još jedan sporazum o međusobnom izručenju. Mislim da možemo naći jedan novi okvir suradnje veznih uz eh, snage provedbe zakona ili kriminalnog provedba i s druge strane sredozemlja. To je jedan primjer, ali isto tako imamo mogućnost vezanu uz CEPOL, to je još jedna mogućnost gdje gledamo kako možemo uspostaviti program za stručnjake u okviru državnih službi u toj državi koji se bave borbom protiv terorizma, oni bi se osposobljavali u Europskoj uniji, oni bi sudjelovali u nizu um, nacionalnih agencija o njihovom radu i mislim da bi im to jako pomoglo da nađu nove ideje i nove pristupe. I tu, kako i drugdje, kada govorimo o unutarnjoj politici, postoji jedan meki aspekt, jedna meka strana. Htjeli bismo potaknuti više kontakata dijaloga između samih osoba, Sada se pokušava pokrenuti inicijativa veznih uz poznate ličnosti iz Europske unije, iz arapskih država koje bi se sastali i raspravili o vrijednostima i pristupima što se tiče komunikacije. Već godinama Inzistiram na tome da bi trebali komunicirati više na arapskim jezicima, zašto ne bismo imali jednog govornika za arapski jezik unutar naše, na primjer, službe za vanjsko djelovanje, isto tako kada što se tiče prijevoda, stačnih dokumenta i tako dalje, sve je to trenutno u tijeku. Završit ću sa mm, nekoliko komentara vezno s Tunis i Libanon. Tjedan prije samog napada sam bio u Tunisu, Razgovarao sam tamo sa vla, e, predstavnicima vlasti o tome kako im možemo pomoći. Samo bih spomenuo nekoliko ideja, sutra ćemo vidjeti hoće li vlada potvrditi tu spremnost za djelovanje. Kao prvo, restrukturiranje sigurnosne službe, to je jedan od prijedloga. Na području Arabskog proljeća je vlada odlučila razgraditi um, praktički ukloniti sigurnosnu službu jer je to bila sigurnosna služba u službi venalija, a svi se slažemo da vladavina prava zahtjeva i dobar sigurnosni sektor i stoga smo im pomogli usvojiti novo zakonodavstvo jer Ustav Tunisa koji je jedan od najnaprednijih ustava arapskog e, svijeta predviđa da se osnova sigurnosna služba, način na koji se prikuplja dokaz, ali isto tako uključuje i mogućnost parlamentarnog nadzora poruka koju sam pokušao prenijeti tunijskim e, vlastima je da što prije to učine i e, što ćemo im mi htjeti pomoći, da ćemo im zapravo moći pomoći što bolje i da ćemo tako moći povećati povjerenje. Još jedan aspekt je vezan uz snage provedbe zakona i prikupljanje dokaza. Tu još moraju dosta na tome raditi. Vjerojatno ima i čak popis osoba koje se osumnjičava za terorizam. To može imati e, utjecaja na borbu protiv terorizma. Podržavamo osnivanje novog pola za borbu protiv terorizma vezanih i uz uspostavu e, tužitelja. Ustupamo tu neku opremu, to je samo jedan primjera. Pokušavamo djelovati i na polju prevencije u smislu da se gleda više u budućnost, Uh, kada se radi o borbi protiv ekstremizma i naravno isto tako nadzor granica. Tunis je jako um, propatio zbog um, razvoja u susjedstvu, na primjer u Libiji, postoji velik protok ljudi preko granice i zapravo te države utječu jedna na drugu, ne zna se tko koga manipulira, ali teško je nadzirati granice, samo je uh, policija, Tunis je ugosti od, od 1 do 2 milijuna Libijaca kao izbjeglice. To je nešto što je zabrinjavajuće mnoge osobe. Mnogi mladi ne idu trenutno u školu i to je i plodno tlo za radikalizaciju. S druge strane imamo jordansku granicu gdje imamo otprilike 52 tisuće još eh, dobro obučenih boraca. 52 tisuće i to je i dalje prijetnja bilo bi bolje uspostaviti jedan sustav za, za bolju identifikaciju stranih boraca. Znate da otprilike 3000 tuniških e, građana otišlo u borbu u Siriji i Iraku, a oni kažu da su spriječili 9000 ljudi da napusti Tunis. Dakle, ti ljudi će se jednom trenutku vratiti doma, a znamo iz prošlosti da, na primjer, kada je došlo do povratka mužahedina, da je to imalo posljedice na eh, loš razvoj u Alžiru. Znamo da će to eh, dovesti do nekih posljedica. Trenutno imaju 500 povratnika. Moraju ih eh, trenutno uspjeti uvrstiti u odgovarajuće programe rehabilitacije. To je samo nešto što se, jedan primjer za Mm, Tunis, imali smo sličan slučaj i sa Libaninom, to je još jedna druga zemlja koja je blizu području sukoba i njima je potrebna velika podrška kada se radi o prevenciji, o kaznenoj pravosuđu, o nadzoru granica, o zračnoj sigurnosti i mi smo i tekako spremni im pomoći. Ono što trenutno radi služba za vanjsko djelovanje je da zapravo počinje provoditi te zaključke, ne možemo sve učiniti do lipnja, moramo napraviti jedan odabir i mislim da ćemo se prvo naravno usredotočiti na eh, Libiju, na eh, Libanon i eh, dijalog sa Turskom i zatim ćemo to pokušati proširiti na cijelo, cijelo područje Južnog sredozemlja kada se radi o izgradnji kapaciteta. Evo malo sam se odužio, ali to je ukratko vezano uz Libiju. Hvala vam lijepa gospodine Dehove. E, sada ću predati riječ gospođe Fatigi kao predsjednici podrobe za sigurnost odbranu. Izvolite. Hvala vam, gospodine Dekerhoff. Lijepo je vidjeti vas. Sjećamo se vašeg izlaganja na sastanku sede lani. Tako da je lijepo nastaviti s vama rad na ovoj važnoj temi. Imam dva pitanja. Prvo se tiče Jemena. Da li biste nam mogli eh, dati neku naznaku o trenutnom razvoju situacije, o mogućim scenarijima ondje? A drugo se tiče Libije. Dakle, imamo dijalog koji predvodi UN i napor Brandine Leonea već i sve prisutni islamski radikalizam. Pa bih pitala što biste rekli da bi trebalo učiniti u ovakvoj situaciji, što bi međunarodna zajednica trebala učiniti kako bi se smanjila prijetnja terorizma. Hvala vam. Riječ bih sada dao gospodinu Ojeru, davatelji za multilateralne odnose i globalna pitanja službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala vam. I ja bih samo nadvezao se i ponovio ono što je rekao gospodin Kerhoff. Dakle, uvelike smo angažirani na radu provedbe odluka Vijeća za vanjske poslove iz veljeće i bavimo se glavnim pitanjima koja možemo odraditi, pretpostavljati sami, to nije toliko lako i navisi niti samo o nama, već o reakcijama naših partnera, njihovoj spremnosti za doprinos i blisku suradnju, a naš se rad temelji na tri stupa koje običajno nazivam ABC naših vanjskih poslova. Dakle, s jedne strane nazivam, pokušavamo osnažiti ono što već čine države članice, dakle kako bi njihove aktivnosti se bolje primile. I kao što gospodin Dekjarhov uvijek kaže, imamo svega 5% nadležnosti e, u ovim pitanjima jer je to na državama članicama, tako da nemamo veliku nadležnost, ali možemo nešto učiniti kako bismo se nadovezali na ono što čine države članice. Tako da smo uvelike angažirani u političkom dijalogu sa spomenutim zemljama. E, druga stvar od ove tri je izgradnja kapaciteta u partnerskim zemljama. Dakle, pokušaj osnaživanja e, vladavine prava i ljudskih prava u borbi protiv terorizma. I treće je koordinacija aktivnosti država članica gdje se pokušavamo pobrinuti da pogotovo u ovim proračunskim ograničenjima ne dolazi do nekakvih dupliciranja posla, da se stvaraju sinergije između naših i njihovih aktivnosti kako bi se one međusobno mogle nadopunjavati. U tom smislu smo dobili ove e, vrlo ambiciozne zaključke Vijeća za vanjske poslove od 9. veljače, što je više jedan plan puta e, koji je pokazao kakve će biti naše aktivnosti nakon napada u Parizu i Kopenhagenu. A isto tako na Vijeću za vanjske poslove e, smo krajem prošle godine u listopadu usvojili strategiju za borbu protiv stranih terorističkih boraca u Siriji i Iraku, što je također e, jedna osnova za naše zajedničke aktivnosti u tom smislu. Eto, to je vrlo kratko e, ono što bih ja dodao s naše strane. E, vrlo nas zanima bliža suradnja sa EUCT-om i radu na provedbi zaključaka Vijeća za vanjske poslove i podržavamo zaključke Europskog parlamenta kao i država članica. Hvala. Zahvaljujem. Sada bih zamolio sve kolege koji će sljedeći dobiti reč da se ograniče na jednu minutu. E, imamo još 18 minuta za ovu točku dnevnog reda, a još riječ mora dobiti gospodin Dekerhoff. Gospodin Kelan ima riječ. Zahvaljujem. Hvala i gospodinu Kerkofu na učinkovitom radu. E, se oslanjamo na vaše iskustvo Jasno mi da se ovdje radi o prevenciji borbi protiv terorističkih napada, no možete li objasniti nešto više o tome kakva je situacija e, što se tiče provjeravanja nezakonitog tijeka, protoka oružja i novaca, što je zapravo važno za financijske resurse terorista. E, vjerojatno se ove grane nezakonite trgovine šire i do Europa, do Europe, pa ne zanima kako učinkovito kontrolirati e, to, kontrolirati pranje novca na neizravan način, dakle, je novac koji je usmjeren za pomoć teroristima. Hvala, zastupnik Khan. Ponovno zahvaljujem na radu koji ste do sada učinili. Prevencija je vrlo važan alat na koji se trebamo usredotočiti kako bismo se pobrinuli da se mogućnost ovakvih eh, ne zlodjela smanji što je više moguće. No jedna stvar koja se uvijek ponovo javlja je da ukoliko želimo dugoročno biti uspješni, svakako se moramo baviti prevencijom, financijskom kontrolom, dakle da se prekine pristup financijama terorista, no dvije su važne stvari. Jedno je da ispod površine postoji mnogo vrlo složenih e, pitanja. A nošenje sa time je ono što je, što je ključ stvarnog uspjeha. Dakle, ako se ne pozabavimo tim mnogim složenim pitanjima, e, to će biti kada pokušavamo isušiti močvaru. Uvijek će se ponovo javiti isti problem. Dakle, sve se svodi na one korijenske uzroke i njima se moramo pozabaviti. Pa me zanima što smatrate, kako smo postavili ravnotežu između tih korijena, tih uzroka i ovih mjera prevencije. Zastupnik Tanok. Hvala vam. Želim lijepo dobrodošlicu gospodinu Kerhofu. U ime cara, kao što ste rekli, borba protiv međunarodnog terorizma, osobito džihadističke vrste, dobar je primjer toga gdje domaći bilateralni, međunacionalni, interinstitucionalni, dakle, oblici suradnje se povezuju na način na koji još nismo vidjeli u modernoj povijesti. E, Džihadi John, takozvani, je zapravo bio obrazovan u mojoj izbornoj jedinici u Londonu na naš Saram i štetu i imam nekoliko pitanja. Vidite li e, mogućnosti jakvih konkretnih programa država članica što se tiče ranog otkrivanja i prevencije radikalizacije. Čuli smo obećanja o tome da su Njemci mnogo u to uložili i Velika Britanija. No uspoređujete li te modele da vidite eh, gdje možemo naći najbolje prakse, postoje neki konsenzus o tome što je najkorisnije u sprečavanju ljudi da se e, pridruže istisu i drugim džihadističkim pokretima. Jesu li također zadovoljni razinom suradnje 28 država članica i da li kazneno zakonodavstvo postoji u svim e, državama, dakle potrebno zakonodavstvo kao i njihovo dovoljno provođenje i mogućnost e, provođenja kojim bismo pobrinuli da ljudi koji napuštaju, odnosno koji se vraćaju, se uhapse, da ih se izvede pred pravosuđe. Jednom ste mi spomenuli da je oko 3000 europskih građana koji su se pridružili isusu pa me zanima da li se, se ti brojevi povećali. E, zatim, financije koje dolaze iz Saudijske Arabije i Katara, govornik je isključen. Hvala vam, e, mole bih sve da poštuju jednu minutu za govorenje. Sljedeći govornik. Hvala. Kao što znate, zadatak je velik. E, postoje prijetnje izvana i iznutra i one su teške. Rekli ste da e, je potrebna efikasnija kontrola vanjskih granica. Kao što znate, ako e, ne povećamo za barem deset puta proračun za Frontex, to se neće postići. Dakle, ne treba pričati priče. Potrebne su efikasne kontrole vanjskih granica, ali za to je potrebno posegnuti u novčanik. PNR, dakle putnički podaci, mislim da je dijeljenje tih podataka od ključne važnosti. Potrebno je razminjivati podatke. To je nužno e, uspostaviti kao europski sustav razmjene. To je jedini način da se bude učinkovit i e, da se zaštite naše slobode. Dakle, jedini način da se to napravi je da se cijel taj sustav e, stavi pod kontrolu europskog nadzornika e, zaštite podataka. Hvala. Da, zastupnica Lohbiler. E, Pozdravljamo uvelike vaše inicijative i vaš rad sa Arabskom ligom. Ja imam neka pitanja koja se tiču Arabske lige jer imamo velik broj država tu koje imaju vrlo gdje se pojavljuju zlouporabe u provođenju zakona i kako se možemo pobrinuti e, da europske mjere za borbu protiv terorizma ne doprinose kršenju ljudskih prava u tim zemljama. Tunis je možda tu jednim ali to nije slučaj u drugim zemljama. Isto tako kad kada u tim zemljama postoje vrlo različite definicije terorizma. Primjerice u Egiptu. Možete li malo nešto reći o izazovima i opasnostima e, koje vidite u suradnji s tim zemljama? i u kojoj mjeri je zapravo moguće dogovoriti sa jednoj usklađene definicije terorizma s tim zemljama. I što se tiče zajedničkog priopćenja o europskoj strategiji o borbi protiv Daesha, možete li razjasniti, jer oni također imamo kao jedno od e, mjerila ljudska prava, koje su to zapravo mjerila i koje će biti posljedice po suradnju u slučaju da se ne ispune zadana mjerila. Zahvaljujem kolega Gecijom. Hvala. Tri kratke stvari. Prvo. ti e, ritiene che... E, Što se tiče Libije i Tunisa, slažete li se da je to zapravo prijetnje jedne od malobrojnih mirnih zemalja ove regije, Tunisu, koje se bori e, protiv infiltracija iz Libije? E, a proposito di Groviera, non ritiene che tale sia ancora il, ne bismo li trebali e, nadzirati sve granice te zemlje i ne bi li trebali isto vrijediti za talijansku obalu, uzevši u obzir e, tokove nezakonitih migranata. Neki od njih su tražitelji azila, ne se tako predstavljaju i teško ih identificirati. Nije li skandalozno kako su e, se talijanske vlasti ponijele prema pitanjima migracije i činjenica da gotovo 100 tisuća neidentificiranih nezakonitih migranata zapravo predstavlja veliku prijetnju. Jer oni neće ostati samo u Italiji, oni će se proširiti diljem Europe. Zahvaljujem zastupnice Gomeš. Gospodin Kirkov, eh, gospodine Hoer, možda možemo i vas to pitati, koje su zapravo postignuća eh, što se tiče većeg broja arapskih govornika koji bi nadzirali društvene mreže? koliko ste dakle bili učinkoviti u pritisku na države članice da razmijenju informacije. To je ključno, osobito ukoliko želimo Europol učiniti eh, jednim središtem za razmjenu informacija i da radi u okviru Frontexa i Eurojusta. Zatim bih pitala imamo li proračun e, koji je dodijeljen za borbu protiv e, radikalizacije, jer bez proračuna ovo je samo su puste riječi, kao što često čujemo država članica. isto tako dijelim brigu o e, implikacijama ne samo događaju u Libiji, već to radimo sa onima koji se bave e, proksi ratom preko posrednika. S jedne strane imamo Tursku, Katar, zatim Egipat, Saudijsku Arabiju, e, što dakle radimo i s drugim glavnim igračima poput Tunisa Alžira. I konačno hoće li Jemen pogoršati situaciju što se tiče e, posredničkog rata zbog međusobne povezanosti e, sa Saudicima koji ih sada napadaju, bombardiraju i dakle vezom sa ISISom i Al-Qaidom. E, gospodin Bešir. Hvala vam, ja imam dva pitanja koja se tiču borbe protiv terorizma. Konkretno što se tiče vaših napora u sprječavanju radikalizacije, ako uzmemo u obzir da je gotovo tisuću ljudi iz moje vlastite zemlje pristupilo radikalima, dakle iz Velike Britanije, a još veći broj drugih država članica pristupili su Dajšu eh, u Iraku, u Siriji, koje se aktivnosti dakle poduzimaju kako bi se osnažio vjerski dijalog i razumijevanje između muslimanskih zajednica i drugih vjerskih zajednica, osobito židovskom i kršćanskom smatram da snažan međureligijski dijalog i veće međusobno razumijevanje je ključno za sprečavanje radikalizacije. Islamofobija i antisemitizam, kao što smo vidjeli nakon napada u Parizu, Kopenhagenu i Briselu prije godinu dana, nije dobar odgovor. Nakon sastanke sa veleposlanikom Bosne i Hercegovine obaviješten sam da 57% mladih ondje je nezaposleno, što doprinosi socijalnim prosvjedima do kojih je došlo početkom prošle godine. Uzeš u obzir njihovu povijest i trenutnu socioekonomsku situaciju, bojim se da ondje prisutan niz čimbenika koji bi mogao dovesti do toga da Bosna postane jedno žarište radikalizacije i političkog ekstremizma. Bosna mora postati gospodarski održiva i stat na vlastite noge. Što se radi na tome da se pogura brzo usvajanje implementacija internih reformi koje bi pomogle ubrzati pristupni proces i uskladiti ga sa onim Srbijem? Zahvaljujem. E, gospodin Buhner. Terorizam je u nekim državama, u nekim državama borba koja se odvija između sunita i šita. Ali to je isto tako i borba između Saudijske Arabije i Irana za bolje mjesto. Kako će se pomeniti taj odnos moći? Ako se postigne kompromis sa Iranom veznog uz nuklearne sukobe. Hvala, ovaj, mi smo došli do kraja popisa govornika, pa riječ dajem gospodinu Kerkovku za odgovore. Hvala, čuli smo mnogo dobrih pitanja. Što se tiče Libije, malo mi je teško izravno odgovoriti na to, jer kolege iz službe za vanjske djelovanje trenutno pokušavaju raditi na našoj reakciji na događaje, Na sve visi o tome hoće li doći do vlade nacionalnog jedinstva ili neće. Dakle, ukoliko imamo sugovornika možemo početi pružati pomoć, ukoliko ne, moramo bolje jednostavno shvatiti prijetnju koja je pred nama. No, s obzirom da nemamo gotovo nikoga ondje na terenu, vrlo je teško procijeniti situaciju. Čak sam to pitao i naše američke prijatelje. E, satelitima možete predosretati informacije, no na terenu trebate doista ljude i maleni broj informacija koje mogu e, ponuditi kvalitetne informacije. E, vidimo da daješ raste, je li to nešto što se kontrolira iz Sirije i Iraka ili se radi o onome što su druge grupacije u prošlosti radile, lokalne grupacije pokušavaju stvoriti ime kako bi mogle bolje regrutirati, bolje imidž napraviti, dobiti podršku Daješa, to je trenutno nejasno sve skupa. Moje dojam da je Daješ pod velikim pritiskom u Iraku, donekla i u Siriji, i zbog toga pokušavaju nadoknaditi, kompenzirati to jer ova grupa uvijek mora pokazati da su oni pobjednici. No prije svega, nužna je bolja analiza prijetnje. Neki smatraju da zbog političke igre između različitih strana u Libiji, neki se nazivaju terorističkim grupacijama koji su zapravo samo islamisti, i time se neke poguruje u smjeru onih najekstremnijih grupacija. Dakle, moramo raditi na popisu enove klasifikacije. Neki dva su dobro spomenuli potrebu za snažni angažman sa Egiptom, Tunisom, dakle izravnim susjedima, Sudanom, Nigerom ali i sa Saudijskom Arabijom, Turskom, Katarom, Jemenom. To mi je to jasno. Dakle, to je nešto na čemu ćemo i raditi. E, pitanje je da li bismo trebali proširiti koaliciju protiv Isila, koja je za sada ograničena na Siriju i Irak. Ne znam odgovor s vojne strane, no ova koalicija ima pet podgrupacija i vrlo dobro funkcioniraju e, po pitanjima protobavještajne službe po, što se tiče stranih boraca, jer Libija više nije tranzitna zemlja Sjeverne Afrike i mjesto gdje ljudi pohađaju uh, op, osposobljavanje. Ali morat ćemo sa još raspraviti to pitanje. Zatim ograničavanje Egipat i Tunis uh, proživljavaju migrante, strane borce, trgovinu oružja, dakle sve to prisutno ondje. Mogli bismo regionalne programe razviti osobito sa Interpolom za razmjenu informacija. Da li bismo trebali e, proširiti mandat na sjeveru Nigera kako bismo obuhvatili upravljanje granicama i što možemo učiniti za poboljšanu razvoj informacija u regiji. Postoji jedna kontaktni ured u Nigeru koji ja predlažem da se pojača. Postoje neke konkretne aktivnosti oko kojima možemo odmah donijeti odluku. Služba za vanjsko djelovanje počela raditi sa lokalnim vlastima i poslovnom zajednicom. Dakle, već bismo tu s njima mogli neke brze mogućnosti djelovanja raspraviti. A pitanje o migraciji, to je doista velike izazov nezakoniti migranti koji dolaze iz Libije i mnogo je migranata subsaharskog područja koji žele prijeći Mediteran, oko pola milijuna do milijun ljudi, tako trebamo doista vidjeti što se može dodatno učiniti u tom smislu. Nezakoniti novac i oružje. Što se oružje tiče, u EU smo počeli raditi na tome i šokantno otkriće bilo da jedno od oružja koje je korišteno u Parizu je kupljeno u Briselu za 300 eura. Dakle, to su deaktivacije vojnog oružja i bolje razvijenje obavještajnih informacija unutar Europe. Što se tijeka novca tiže, Komisija je poduzela dodatni rad kako bi se mobilizirala e, obavještajna jedinica za financije. Znamo da carinski kolege rade na otkrivanju trgovine e, antikviteta koji dolaze iz Sirije i Iraka. A što se tiče korenskih uzroka, tu se mogu samo složiti sa gospodinom Kanom. Radi se o mišavini e, razvojnih problema, neriješenih kriza, dakle u Palestini, e, Siriji, Libiji. Mnoge od vas su već spomenuli, to je vjerojatno jedan od najvažnijih faktora, je posredničko ratovanje, a sunitski svijet je donekle u defenzivi zbog snage Irana i tu se postavlja pitanje hoće li to utjecati i nuklearno pitanje, hoće jer će Iran imati još više novca na raspolaganju, to je razvijena zemlja koja je sve snažnija na Bliskom istoku i zbog toga bi sa, sunni, sa strane sunita moglo doći do određenih mm, iskušenja kako bi potaknuli, kako bi podržali ekstremističke skupine koje bi se protiv Irana posrednički borile. To je još jedan od korijenskih uzroka, a pitanje koje se nama postavlja je kako postići ravnotežu između e, ta dva e, sunitskog i švjetskog svijeta. E, gospodin Tanok je spomenuo rano otkrivanje, no ovo nije nikakav natjecaj. E, britanski, natječaj britanski program je doista impresivan, isto tako i program Njemačke i zanimljivo je vidjeti Francuzi su malo kasnije e, ušli u ovaj posao, ako tako to mogu reći, počeli se baviti provencijom no prije godinu i pol, od godinu i pol dana proteklih e, doista su e, impresivna postignuća postigli. E, rad na lokalnoj razini, između pojedinih agencija, hotline i tome slično, doista je impresivno i mislim da su stotine, ako ne i tisuće poziva već zaprimili roditelja i to je dovelo do nekih konkretnih rezultata. Ono gdje vidim da postoji stvarna potreba, i to je bila moja poruka ministru pravosuđa, je da se mnogo više uloži u rehabilitaciju povratnika. E, mislim da smo mnogo se poboljšali što se tiče one detekcije prije nego što ljudi otiđu. No što kad se ljudi vrate? To još nismo e, odradili, dakle moramo još mnogo iskustava prikupiti iz Danske, Larusa, ali e, sa europskim novcem moramo doista ubrzati rad i na tom polju. Razina suradnje između država članica, da li je zadovoljavajuća? Je, ali ono što bismo mi voljeli je osnažiti ulogu Europola kao glavnog središta za razmjenu informacija. Kao što sam već rekao, glavni zaključci izvješća iz 11.9. je da moramo spojiti sve točkice, ali za to je potrebno da sve točkice budu na jednom mjestu i da imamo sustav koji će e, moći doista spojiti ih. Dakle, potrebno je određeno poboljšanje, blago rečeno, i o tome smo raspravljali i ovaj tjedan na internom sastanku e, Vijeća za sigurnost. No, i ja dajem sve od sebe da uvjerim države članice u toj kad se sastavim sa ministrima unutarnjih poslova, e, uvijek im pokazujem iznose e, da mogu vidjeti sami koliko oni doprinose e, žarišnim točkama Interpola. Dakle, napredak je spor, no ja ću i dalje nastaviti s pritiskom. Potreba za kaznenim zakonodavstvom, to je donakle povezano sa ljudskim pravima i upotrebom kaznenih zakona da se bori protiv terorizma i time krši ljudska prava. Sretan sam što sam čuo da će komisija predložiti usklađenje e, okvirne odluke o stranim o terorizmu i objavit će novi program za sigurnost. Zbog čega je važno da imamo istu definiciju terorizma? Prije svega, želimo izbjeći bilo kakve nedostatke u tužiteljske strane, želimo da se olakša posao agencija koje provode zakone, a možemo i potaknuti treće države. Dakle, to nije obveza prema rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a da svaka država članica UN-a se pobrine da postoje nužne odredbe u kaznom zakonodavstvu za tuženje i, osudu stranih boraca. U Europi trenutno imamo različito zakonodavstvo, donekle različito, no jedinstveno zakonodavstvo u 28 država članica. To bi mogao biti snažan izvor nadahnuća poticaj za treće države, a pomogao bi mnogo našoj diplomaciji da inzistira na učinkovitom načinu koji bi, bi se mogli boriti protiv ovog fenomena, a to uz ljudskih prava iznosi više nisu tisuće e, ljudi se pridružili e, stranim borcima. Sad smo negdje bliže tisuća. Što se tiče e, financiranja škola u Kataru, to moramo sa njima raspraviti. Dolazi do brze transformacije islama, osobito u Africi iz ka vahabitskom konzervativnijem islamu i to je nešto čemu se može raspravljati, ali treba će e, novih sredstava za obrazovanje i sredstva što je komisija spremna za to. Da, rekao bih da je proračun značajno porastao. Ono što želimo sada postići e, da pojačamo e, kontrolu vanjskih granica a želimo da se kriteriji koji se koriste puno usklađeniji. To je kompleksan posao jer to pretpostavlja da od e, zajednice dobivamo dovoljno informacija kako bismo mogli definirati zajedničke kriterije rizika, kako bismo mogli napravili e, operativne kriterije, kriterije koje bi ne samo Frontexu već i svim državama članicama osigurati, e, osigurati da imaju pojačani nadzor e, granice. E, dakle, potrebna je aktivna suradnja Frontexa i potrebno je utvrditi mjesta gdje ćemo biti sistematični. Primjerice, granice između Bugarske i Turske i sve više e, je to granica koja se prelazi e, od strane džihadista, džihadista, dakle oni prelaze tu granicu busom, avionom i tako dalje. Kad je riječ o PNR-u, Htio bih reći da me veseli da pregovori napreduju i e, što je došlo do izrade e, mišljenja i izvješća i mislim da je dobro da se jedna mreža koristi. Ja zapravo ne anticipiram rezultat pregovora, mislim da izvjestitelj a i predsjedništvo će to napraviti u ime država članica. Dakle, cilj je da se Um, unapredi tekst koji je već prošao prvo čitanje u uh, vijeću. Bitno je da se uspostave sve zaštitne uh, mjere, pogotovo kad je riječ o zaštiti osobnih podataka. I dalje moramo biti uh, učinkoviti, dakle potrebno je osigurati zaštitu, ali pritom taj sustav treba biti i i učinkovit, ali i štititi osobne podatke. Kad je riječ o ljudskim pravima, Terorizam je uvijek dobar, dobra izlika za kršenje ljudskih prava od strane e, demokratskih e, država. Ali što učiniti? Moja poruka je, i tu neću spomenuti spomenuti nijednu državu, ali dakle nije cilj da budemo izvana i gledamo zemlje i njih, učinak na njih. Mislimo da je bolje uključiti se Dakle, ne na ovaj tvrdi način kako se stvari ne bi pogoršale, već bismo trebali e, raditi sa tim zemljama kako bi te zemlje razmislile ponovno o svom pristupu. Mislim da je to nešto što mi možemo napraviti. Kad je riječ o e, prevenciji radikalizacije i definicije e, kaznene politike, mislim da možemo pomoći zemljama da, da pomalo postižu napredak. A naravno E, trebamo više raditi sa zemljama e, koje imaju upitna postignuća u tom smislu do sada. Što se imigracije tiče, gospodin Brgezi, moja želja da se bolje upotrijebe postojeći imigracijski alati koje su se razvijale kroz proteklih deset godina u kaznene svrhe. Iz povijesnih institucionalnih razloga stvoren je eh, Frontex kako bi se bavio samo pitanjima migracija, a ne borbom protiv kriminala, ali u određenom broju država došlo je do te dikotomije. To je pitanje povijesnog razloga, ali mislim da smo mi trebali poduzeti potrebne promjene kako bismo vidjeli eh, da se Frontex počne baviti i trgovinom ljudima, krimčarenjem i zašto ne i terorizmom. To je dakle nešto što bi bilo, eh, što bi zahtjevalo određeno preoblikovanje naših programa i naših agencija. Gospođo Gomez, eh, iskreno ne znam odgovor na vaše pitanje no, odlučeno je osnažiti postojeće platforme unutar Europola, to mogu reći. Što se proračuna tiče, da, velike se naprolaže ne samo u komisiji, e, opće uprave DES, NIR, e, već i drugdje kako bi se više novca stavilo na raspolaganje upravo za prevenciju to je nešto na čemu radimo sa kolegama iz službe za vanjsko djelovanje, sa kolegama Aleksandrasom i Reverandom e, radimo na pitanjima radikalizacije u Africi, osobito na rogu Afrike, Sahelskoj obali i oko Sobaharskoj Africi, ali u Libanonu, Jordanu mnogo se ulaže. U Libanonu možemo mnogo učiniti po pitanju zatvorskog sustava zatim onih najopasnijih džihadista u Tunisu, tako dalje. Dakle, sve više novca će biti na raspolaganju i jedan od izazova pred nas, pred nama, je nedostatak stručnjaka. Ovo je drugi veliki projekt, prvi je bio o rogu Afrike, gdje na kraju krava nismo našli dovoljno stručnjaka spremnih za provedbu projekata. Imamo novac, e, imamo zamisle o probleme. Pronaći države članice e, jer najbolji stručnjaci država su potrebni upravo u tim državama. Dakle, to je još jedan izazov pred nama. Što se tiče mislim da je još samo jedno pitanje ostalo. Religijski dijalog, e, međuvjerski dijalog, da. To je nešto o čemu ćemo više čuti nakon predloga novog sigurnosnog programa komisije. Potpredsjednik Timmermans naporno radi na tome. Prošli tjedan sam se u beču e, sastao sa e, Agencijom za ljudska prava i znam da potpredsjednik komisije želi organizirati jednu veliku konferenciju e, u listopadu. No, ne želim ništa preuranjeno reći. Znam da komisija radi na pronalaženju kreativnih ideja o poboljšanju načina borbe e, protiv e, dakle, antisemitizma i e, antiislamizma. Bosna, da, počeli smo pružati podršku državama Zapadnog Balkana, i to u radnji radnjama prevencije. Dakle, u Beću sam se sastao sa, sa austrijskim ministrom unutarnjih poslova i sa svim ministrima unutarnjih poslova Zapadnog Balkana i postoji želje s te strane da se više učini, da se više podrške dobi. E, imali smo radionicu o radikalizaciji u Sloveniji prije nekoliko tjedana i više ćemo takvih stvari organizirati. E, komisija je e, označila 3 milijuna eura, ako se ne varam, za borbe projekte prevencije na zapadnom Balkanu. Sastao sam se jutro sa veleposlanikom Srbije i sjećam da postoji stvarna želja ovih zemalja da učine više što se tiče ne samo stranih boraca, mislim da je ondje brojka oko 500 ljudi za sada, ali to je svakako i za njih velik izazov. Mislim da sam došao do kraja svog vremena. Samo još za Jemen nisam odgovorio, a ostalo mislim da sve jesam. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine Hofer i hvala vam svima na zanimljivim pitanjima. Zato znači, će biti još prilika da nastavimo ovu raspravu. Sada prelazimo na posljednju temu danas, a to je korištenje popisa imena putnika EUPNR. Izvjestitelj ovdje je bio gospodin Arnaud Danjean koji je pripremio svoje mišljenje. To je razmatranje o našem mišljenju za LIBE odbor, koji je glavni odbor za ovu temu. Kao što znate, prvo razmatranje ovog sekundarnog zakonodavstva provedeno je 2012. Međutim, odlučeno je da se taj proces e, obustavi u vezi s tom direktivom, a sada s obzirom na ove događaje, pogotovo na napade na Charlie Hebdo u, Hebdo u Parizu. Ova tema je ponovno na našem dnevnom redu. 2250 amandmana smo imali, 250 amandmana smo imali u ovom odbiru, odboru što odražava opseg i dubinu ove direktive. Nakon gospodina Kerhove, mislim da je sada vrijeme da riječ tam gospodinu Danžanu koji će nam predstaviti svoje mišljenje. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Biću kratak zato što e, je, su poznati elementi rasprave i ne trebamo svemu ponovno raspravljati ovdje. Kao što ste rekli, odbor LIBE je ovdje nadležan i ja sam zapravo a, sastavio tridesetak amandmana, tehničke narave uglavnom, za originalni tekst. Uglavnom se odnose na dvije točke. Prvo, uvrštavanje, sustavno uvrštavanje u gospodarskih e, subjekata koji se ne bave prijevozom, jer uglavnom kad govorimo o putničkim podacima mislimo na e, avioprijevoznike, ali postoje i druge tvrtke koje daju teret e, za zrakoplove, a oni su s obzirom na to da oni završavaju u zemljama gdje postoji terorizam e, to su dosta osjetljive tvrtke i treba ih uključiti. Isto tako postoji takozvano maskiranje podataka. Postoje dvije stvari. Postoje anonimizirani podaci, e, koji, to je nepovratan proces, a postoje i maskirani podaci e, koji se mogu demaskirati. E, može se produžiti razdoblje maskiranosti podataka i isto tako produžiti vrijeme nakon kojeg ti podaci postaju definitivno demaskirani. Postoji velik broj amandmana koji su podneseni, međutim radi se o amandmanima koji koji na neki način se svrstavaju kategorije ovisno o e, područjima u, kojima ne postoji slaganje. Neki klubovi ne prihvaćaju a, direktivu o PNR-u i to se vidi u tehničkim, ali i općim aspektima, odnosno elementima amandmana a osim toga vodi se velika rasprava o e, trajanju zadržavanja podataka. 30 dana je to razbi zadržavanja nemaskiranih podataka. Mi mislimo da to nije dovoljno, e, ne omogućuje učinkovito korištenje tih podataka. Mi, dakle, postoji prijedlog od šest mjeseci, to je nešto o čemu se e, vodi rasprava među klubovima a tu su i pitanja o vrsti podataka o, kojima je riječ. Tu također postoji neslaganje. Dakle, neću iznositi svoja stajališta jer eh, svaki klub eh, može izniti argumente za svoj stav. Mislim da eh, su amandmani koje ćemo nastati progurati su amandmani koji su usko vezani uz cilj vezan uz PNR. Kao što je gospodin De rekao, e, treba pronaći e, ravnotežu između građanskih sloboda i e, sigurnosti. Naravno, želimo zaštititi građanske slobode i parlament ne smije se predstavljati se kao stručnjak za područje sigurnosti. Naravno, mi tu imamo legitimne i logične primjedbe koje se e, odnose na građanske slobode, ali međutim tu su i one koje se odnosi na sigurnost. Dakle, možda parlament e, možda nije mjesto za ekspertizu u e, području sigurnosti i upravo je stručnost u području unutarnje sigurnosti nešto što je tek recentno postala, aktualna tema ja mislim da ako želimo imati tekst koji je učinkovit i pravedan, mislim da trebamo e, biti odmjereni, oteženi. Hvala gospodine Donžon. Sada predajem riječ našem našim izvjestiteljima u sjeni, gospodin e, Francisco Asije prvi. Muito <clears throat> Hvala predsjedatelju. Naravno, ova tema je vrlo osjetljiva. Kada god imamo tu temu na raspravi, kada god se ovome vraćamo, upravo je spomenuto kako je teško postaviti tu ravnotežu između e, osiguranja sigurnosti i onih e, temeljnih vrijednosti koje moramo ipak održati kako bismo omogućili građanske slobode koje su u temelji svih slobodnih demokratskih društava. Jedna od tema, jedna od svrha zapravo koju pokušavamo postići nakon terorističkih napada je to braniti temelje naših slobodnih demokratskih društava e, i temeljnih vrijednosti kojih se ne možemo odreći. Slažem se sa većinom komentara koje smo čuli, ali ono u čemu se ne slažemo od onoga što smo čuli od izvjestitelja jest proširenje uvjeta za pružanjem e, podataka o, putnici, o putnicima na e, gospodarske subjekte koji nisu avioprijevoznici. Ja mislim da smo tu trebali pronaći drugo rješenje koje bi pokrilo sve međunarodne letove, e, bili to čarteri, privatni čarteri i tako dalje. Dakle, svaki let bi bio pokriven ovim e, ovom obvezom o pružanju podataka. Što se tiče uključivanja turističkih agencija, to bi predstavljalo tehnički problem, praktični problem. I to također treba imati na umu. Sljedeća tema, sljedeća tema u kojoj se ne slažemo je ovo razdoblje koje ste naveli. prijedlog je bio 30 dana u izvornom e, tekstu, a izvjestitelj predlaže 6 mjeseci. Nakon što smo o tome raspravili s predstavnicima komisije, mi smatramo da bi unutar 30 dana trebalo biti moguće obraditi sve informacije i da stoga ne bi trebalo biti razloga da se to razdoblje produlji na 6 mjeseci. Isto tako, kako bismo očuvali temeljne slobode, pogotovo pravo na privatnost. Mi bismo radije ostali kod prijedloga od 30 dana iz izvornog teksta, a ne bismo se priklonili ovom prijedlogu o šest mjeseci. Nadalje, moramo biti sigurni da podaci koje se smatraju nužnima, e, da se do njih dođe brzo, ali istovremeno ne bismo smjeli otići predaleko i ugroziti e, temeljna načela koja su u temelju naših društava i političkih sustava i to je ono što je što nas cijelo vrijeme brine. Ako ne možemo e, brzo doći do konsenzusa bilo u vijeću i ovdje, u tom slučaju moramo poslušati zdrav razum. Ali što se mene tiče, moramo uzeti u obzir e, ovaj, ovu zabrinutost koju izražava parlament. E, dakle, moramo jednako pozorno e, čuvati i osobne slobode. Hvala lijepa gospodine Aziz. Sada dajem riječ kolegici iz Aldea, gospođi Šakin. Hvala lijepa predsjedatelju i izvjestitelju. To nije laka tema. Htjela sam e, navesti pristup našeg kluba, naš naglasak je uvijek na onome što će funkcionirati. Puno smo toga naučili ne samo iz prošlosti i negativnih učenjaka nekih mjera koje su poduzete u kontekstu takozvanog rata protiv terorizma, nego i prošli tjedan smo imali taj strašan incident koji se dogodio s avionom German Wingsa i to nas je ponovno podsjetilo da opasnost i rizik ne dolaze uvijek iz onog smjera odakle ga najviše očekujemo i da neke mjere koje su donesene s najboljom namjerom mogu biti kontraproduktivne. Ja sam se u ovom mišljenju usredotočila naravno na ono što je u opsegu djelovanja ovoga odbora, dakle utjecaj na treće zemlje, njihove državljane i odnose s trećim zemljama, Međutim, moji prijedlozi odražavaju naše stajalište kao e, našeg, našeg kluba unutar odbora Libe. Što se nas tiče, ključno pitanje je što je nužno i što je razmjerno. I ono što je što se vidi u mnogim stajalištima izvjestitelja, e, ova glavna tema su gospodarski subjekti koji nisu avioprijevoznici. Moramo se tu zapitati je li to nužno i je li to razmjerno. Zato što ako dijelimo osjetljive osobne podatke sa recimo odnosno sa malim agencijama i slično, e, povlači se s sobom pitanje kako će se te informacije koristiti i hoće li biti u dovoljnoj mjeri čuvane. Također imamo prijedloge za mm, boljom suradnjom između obavještajnih e, organizacija, ali tu također treba biti oprezan. Isto vrijedi i za duljinu zadržavanja, perioda zadržavanja podataka. U svakom slučaju ciljevi prikupljanja i zadržavanja moraju biti jako jasni i moramo e, pozorno ocjenjivati učinke i željene i neželjene učinke koje to može imati. I stalno kroz javne rasprave čujemo da bismo trebali imati takozvanu, ravnotežu između sloboda i sigurnosti, ali mislim da ovaj parlament mora naglasiti da je to dvoje nužno povezano i mislim da je bilo sjajno što je e, glavni tajnik NATO Stoltenberg neprestano pozivao na to da moramo braniti naša otvorena društva tako što ćemo ih održavati otvorenima. To vrijedi i za borbu protiv terorizma. Zatim imamo e, prijedloge koji se odnose na rezoluciju e, Vijeća sigurnosti e, UN-a. To također odražava i mjere koje smo mi predložili, mjere prije prijenose podataka u treće zemlje i tu ponovno trebamo postaviti pitanje je li to nužno i je li to razmjerno i trebamo vidjeti postoji li nalog nekog suda ili nekog, neke druge neovisne um, institucije koja traži takve podatke. Također zaštita pojedinaca protiv e, zloporabe u ime terorizma. I što se nas tiče, želimo da imamo odgovarajuću pravnu osnovu unutar državama članicama. Također e, predlažemo i takozvanu sunset klauzulu, to je prijedlog koji koji znači da ne smijemo svojim dijelima prouzročiti neki neželjeni učinak i moramo paziti da sigurnost i sloboda budu idu ruku pod ruku. Hvala gospođa Šake, gospođa Sebaos. Hvala što je već bilo rečeno, govorimo o ravnoteži koju je potrebno pronaći, jer um, a, trebamo znati a, koji su naši glavni e, ciljevi u e, kontekstu PNR-a. To vrijedi i za ostale stvari. Radi se zapravo o sustavu koji bi koštao 500 e, milijuna eura, a sami rezultati su nešto što bi nam omogućilo da možda malo bolje e, preveniramo e, počinjenje dijela. To su podaci koji već postoje na razini država članica. Njih je i teško, lako pronaći kad imamo policijske snage ili neke druge snage koje rade svoje dužnosti bitno je da policija i ostale službe e, mogu koristiti e, te podatke, a mnoge to već i čine. E, u slučaju slu, sumnje na počinjenje kaznenih djela. Problem je kada nema koordinacije među sustavima koji već sada postoji. Zajednički sustav koji bi mogao košati 500 milijuna eura No mi mislimo da postoji druge mogućnosti e, koje nismo iscrpili. Nismo istražili sve što već sada postoji. Jer mislim da e, je već u prošlosti poduzeto puno toga u ovom kontekstu. I e, nije došlo do povrata ulaganja. Mi smo protiv prikupljanja osobnih podataka svih putnika. Mi mislimo e, da to nije razmjerno potrebama. Osim toga, dakle mi možda nećemo dobiti e, većinu u pogledu ovog, e, ove uredbe za koju smatramo da je nepotrebna. I mi smo pripremili amandmane koje smo predstavili u okviru odbora LIBE. Ono što je važno u ovom kontekstu je e, uredba o zaštiti osobnih podataka i to je nešto što e, treba biti usklađeno s uredbom o PNR-u. Dakle, ne, može, ne mogu stvari ići u različitim smjerovima. Hvala. Hvala lijepa, gospođi Sabaljus. Sada gospođa gomiš samo za ja se slažem ukratko da ovome mora prethoditi uredba o zaštiti podataka, to ovisi o vijeću, budući da je vijeće blokiralo to. E, što se pak tiče i rješavanje ovog sukoba što je spomenuo kolega Danšan, dakle potrebno je osigurati brzi mehanizam za demaskiranje podataka, što bi nam omogućilo da se složimo oko vremenskog razdoblja za obradu podataka prije nego što se oni demaskiraju. Ali ključno je to da kada se jednom demaskiraju, oni će biti vrlo lako i vrlo brzo dostupni u slučaju da ih trebaju policije ili obavještajne službe. I na kraju bih htjela se apsolutno složiti sa kolegom Asizom a ovo apsolutno mora uključivati i privatne letove, zato što je skan, bilo bi skandalozno da se to ne dogodi. E, čuli smo kolegu koji je govorio o povezanosti između organiziranog kriminala i terorizma u Libiji i drugdje. Ja sam se danas vratila iz Nigerije gdje sam vidjela jako puno privatnih aviona na pisti, u Abuđi i mislila sam da se radi o privatnim e, prijevoznicima koliko takvih privatnih prijevoznika se predstavljaju kao biznismeni, a zapravo možda se bave organiziranim kriminalom ili danas govorimo o terorizmu. I onda i u drugim zemljama. I znamo kako smo iskustvo imali sa CIOM, sa letovima cije koji su korišteni za ispitivanja. Dakle, ako imate dovoljno novca da unajmite avion sa američkom registracijom, a nalazite se negdje u Latinskoj Americi, niko vas ništa neće pitati i to je nešto što ne smije biti moguće i mora biti pokriveno ovime. Hvala lijepa, gospođo Gomeš. Dajem izvjestitelju riječ da napravi sažetak. svi su zapravo iznijeli svoja tradicionalna stajališta. ja zapravo ne želim nikome ništa govoriti, svatko ima legitimitet e, za svoje mišljenje. Međutim, e, ti podaci o putnicima već postoje. Nećemo tražiti ljude i avioprijevoznike, turističke agencije da ih stvore, već da ih izvuku iz dosjeja, putničkih dosjeja koje već postoje dakle e, obavještajne službe, policija i druge službe, one bi ovime dobile pristup tim već postojećim podacima, e, kako ne bi došlo do neki način anarhije različitih sustava u e, raznim državama članicama jer bi na neki način e, bez zajedničkog sustava moglo doći do sumnje da će se kršiti odredbe o zaštiti osobnih podataka. Dakle, želimo usklađen pravni okvir i tehnički okvir koji bi bio usklađen. I naravno postoje i razlike e, vezane uz e, vrijeme zadržavanja podataka. Kad je riječ o roku od 30 dana koji stoji u prijedlogu, i koje se sma, za koje neki smatraju dovoljnim. Ja nisam imao, dakle ja sam postavio to pitanje e, komisiji, ali e, nisam dobio jasan odgovor, ali to je zato što komisija e, nije ni obavještena služba, ni policija ili neka slična služba. Dakle, u principu profesionalci iz naših država članica e, mogu dati odgovor na to pitanje. I kad se radi o teškim istragama, a to je uvijek tome tako kad se radi o terorizmu, 30 dana je vrlo malo. Radi se o kompleksnim postupcima u državama članicama i e, tu postoji mjere upravne i sudske zaštite. Stoga mislim da je ovaj rok potrebno produžiti. Kad je riječ o prigovorima koji se odnose na e, proširenje obuhvaćenih e, tvrtki, dakle da se ne uključe samo avioprijevoznici. Ponavljam, e, ti podaci već postoje, putničke agencije ih već prikupljaju. Kad je riječ o čarter letovima, to je nešto što je bitno, ne želimo okrivljavati ili onu destinaciju ili pojedine zemlje kad se radi o e, žarištima put e, Sirije i Iraka, e, vrlo često džihadisti koriste čarter letove za Tursku. U Francuskoj postoji 9 ili 10 regionalnih aerodroma koji imaju 3 do 4 leta za te destinacije. I to su čarter letovi i oni vrlo često nisu uključeni upravo u ovaj sustav putničkih e, podataka. E, I kao što sam rekao, ovo je nešto što podliježe vrlo legitimnoj raspravi i dakle mi ćemo donijeti odluku o ovom u okviru našeg e, skromnog mandata, a kolege iz Libija će donijeti svoje odluke. Nadam se da ćemo doći do dogovora nažalost, odnosno unatoč tome, a to pri, pritom mislim e, isključivo na, prije svega na kolege iz um, čini se da neke stranke zapravo se zalažu za sustav, klubovi se za, zalažu za sustav koji se zapravo svodi na 28 različitih e, sustava mislim da bi bilo bolje pronaći jedan sustav koji bi vrijedio za svih 28 e, zemalja. Hvala Arno. Sada mogu zaključiti našu raspravu. E, za vašu informaciju glasovanje o ovom mišljenju koje se odnose na e, uredbu o putničkim podacima bit će održano petog i time zaključujem sastanak. Vidimo se sutra.